Ah, moi aussi, Dear so we are going to, uh, to start this afternoon with the uh, Dragi kolege, počet ćemo sastanak danas popodne sa Tjerinom Bretonom. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. I ako nemate nikakvih primjera, možemo usvojiti dnevni red u tom obliku, onda možemo prijeći na razmenu uh, gledišta sa tjednim Bretonom i sad ću se prebaciti na francuski jezik. Hvala vam gospodine povjereniče na tome što ste prihvatili naš poziv zato što imamo zeleni plan i to je jedna okolišna ambicija, ali isto tako i gospodarska ambicija, a prije svega i ambicija vezana uz industriju. I ta sposobnost da od tog zelenog plana doista onda i ostvarimo tu industrijsku ambiciju za našu industriju, za jedinstveno tržište za koje ste vi odgovorni, za e, cijeli digitalni sektor, za sve subjekte koji se to tiče, to je jedan e, od ključa uspjeha za zeleni plan. Ako ovaj zeleni plan ostane isključivo okolišna ambicija, a ne bude i industrijska ambicija, onda je jako vjerojatno da nećemo uspjeti ispuniti e, onaj cilj kojeg smo si zadali, a to je da Europa bude prvi kontinent koji će biti neutralan po pitanju emisija najkasnije do 2050. godine. Vi stoga imate jako veliku odgovornost. Imate nekih 15 minuta kako bi se nam predstavili sada nekoliko tjedana prije nego što će biti najavljena strategija e, o industriji na kojoj radite, da nam predstavite koja je vaša konkretna vizija po pitanju toga, sa idejama, sa prijedlozima, sa najkonkretnijim mogućim razmišljanjima ovdje pred našim odboru Envi, koji je, kao što znate, najvažniji odbor u Europskom parlamentu što se tiče broja e, članova. Politički gledano ne znam, to ćemo tek vidjeti u budućnosti, ali najvažniji je odbor što se tiče e, broja zastupnika. Na to e, ćemo se još imati prilike vratiti, a čak i nakon Brexita će taj odbor biti zapravo još i veći nego dosad i stoga je vrlo važno da imamo ovu izravnu interakciju s vama. Sada ću vam predati riječ na 15 minuta. Hvala vam, eh, gospodine predsjedniče. Dobar dan svima. Gospodine predsjedniče, prije nego što krenem, ako mi dopustite, samo bih vam htio reći da smo naravno sada u tom trenutku da je Brexit već za nama, nažalost, kažem nažalost zato što većina od od nas žali zbog toga što se dogodilo, ali e, kao što znate cijeli svoj život sam radio na engleskom jeziku, osim kada sam bio ministar za financije, tada sam morao govoriti na francuskom jeziku. Ali mislim da ono što bih trebao napraviti nakon Brexita, budući da sada imamo šest milijuna britanskih e, državljana koji će ostati živjeti u EU, uniji, a usput Eh, oni su nam jako dragi, oni su nam jako važni, ali mislim da bi bilo primjerenije kada bih inaugurirao ovu novu Europu tako što bi trebao govoriti ono na francuskom jeziku. Hvala vam. Evo, da ću vam nekoliko trenutaka da stavite slušalice. I kao što sam spomenuo na zadnjem kolegiju smo imali e, pola intervencije na francuskom i četvrtinu, četvrtinu na njemačkom jeziku. Dakle, kao prvo bih vam htio reći da sam doista vrlo setan e, što ste mi uputili ovaj poziv. Da dođem na sastanak vašeg odbora. Vi e, obavljate jako važan posao za Uniju i kao što ste podsjetili, da, ja sam tu kako bih vam na vrlo jasan način ponovio da Europska komisija ima jednu ambiciju, a to je ambicija koju je vrlo jasno već e, nekoliko osoba uznana, znanja, da do 2050. godine budemo prvi kontinent na zemlji koji će biti neutralan po pitanju e, emisija. Naravno, to nije samo ambicija, to je ambicija koja treba uključiti u sebe sve strane, posebice e, strane poput Europskog parlamenta, to su vrlo važni dionici, također nam ne države članice i također i vaš odbor koji je od ključnog značaja, ima ključnu ulogu. E, ne smijemo se skrivati pred činjenicama. Radi se tu o tome da želimo osvajati jedan novi model rasta gospodarstva u Europi, jedan novi model društva čak, zato što je zeleni plan i industrijska strategija, to ste i spomenuli, to je vrlo važan aspekt toga, to je i tehnološka ambicija, mnogo ćemo uložiti u nove tehnologije kako bismo to postigli, također e, i što se tiče postavljanja normi. I, e, dragi Pascal, kao što ste i spomenuli, naravno da ću ja tu odigrati e, svu, svoju ulogu kako bismo ispunili tu ambiciju. A kao što znate, Usputečeno. u mom resoru je sve ono što se tiče digitalizacije i naravno da se želim pobrinuti da sve ono što se tiče digitalne sfere da bude isto tako dio, sastavni dio te ambicije. Ta transformacija o kojoj se radi je naravno dugoročna transformacija. Želim biti odmah jasan, tu se radi za nas zapravo o tome da želimo postati e, svjetski e, predvodnik što se tiče zelenih tehnologija a naš cilj stoga treba biti jasan, treba imati tu ambiciju kako bi svi naši građani i e, sudržani to dobro razumjeli. Dakle, želimo e, od Europe e, stvoriti zelenu silu i ako me dopustite, sada ću se osvrnuti na ono što se tiče mog resora i načina koji to mislimo postići. Ja sam svjestan, kao i svi vi, da je to jedna ambicija uz koju su vezane mnogobrojne nade, uz koju je vezano, vezana i, vezan i određen ponos, ali naravno da se tu onda javljaju i neke tjeskobe. mi smo tu naravno kako bismo odgovorili na sva ta pitanja. Želim vam isto tako reći da je to jedan kolektivni posao unutar kolegija, gospodin Franz Timmermans on e, predvodi e, tim prioritetom u ime cijelog kolegija, ali što se mene osobno tiče, ja naravno radim mnogo s njima, radim isto tako i mnogo sa Nikolasom Šmitom, e, mojim kolegom, što se tiče socijalnog praćenja i sa gospodinom Vinkevićiusom, kako bismo svi zajedno odgovorili na taj veliki izazov. Već sam već zapravo spomenuo ono što moramo napraviti, to je jedna vrsta tranzicije i moram doista insistirati na tome, zato što od kad smo iznijeli tu ambiciju, smo dobili puno pitanja i sa gospodinom predsjednikom odbora smo raspravljali o tome zašto dakle 2050. godina. To je polovica stoljeća, ali to je više od toga. 2050. godina je ovo je vrlo jednostavna matematika, dakle to je 5 eh, plus 25, dakle 5 godina da pripremimo sve ono što je potrebno kako bismo ispunili tu ambiciju i tu ćemo se doista e, jako napravno to zatočiti, a zatim 25 godina, 25 godina je jednostavno jedna generacija. I to je dakle jedna cijela generacija koja će se morati mobilizirati kako bismo postigli tu tranziciju tranziciju na razini čitavog kontinenta, ali naravno i e, tranzicija što se tiče industrije. Moje profesionalno iskustvo e, na temelju različitih funkcija koje sam obnašao prije ove dužnosti, mogu reći da sam često radio u industrijskom sektoru i da sam ustanovio da kada se radi o radikalnim promjenama, kada se radi o industrijskim tranzicijama, da se tu onda obično radi o ambiciji koja se tiče jednog cijelog nadaštaja. Dakle, e, kod te tranzicije će svi sektori morati odigrati vrlo važnu ulogu, a naravno da uz to ćemo morati isto tako promijeniti i to korijenito načine razmišljanja te metode e, što se tiče političkih mjera kojima to, ćemo to sve popratiti na nacionalnoj i regionalnoj razini zato što e, tu imamo taj industrijski aspekt te tranzicije, ali imamo i četiri još dodatna elementa koje ćemo sve uključiti u zeleni plan. Dakle, kao prvo mislimo progresivno prijeći sa jednog gospodarstva koji se tiče posjedovanja na jednog gospodarstvo koji se tiče dijeljenja i s time ćemo već jako promijeniti način na koji se proizvodi roba, ali i usluge. Zatim e, gospodarstvo e, sa dobrima koji se sve više dijele i još nešto važno, mnogo vremena i mnogo energije ćemo, e, ćete i vi morati tome posvetiti unutar vašeg odbora, to je dakle da sa jednog linearnog modela pređemo na jedan cirkularni model. Naravno će ti elementi svi se uključiti i uzeti u obzir u industrijskoj strategiji na kojoj trenutno radimo. Želim govoriti o sljedećim točkama. Kao prvo, imamo e, predviđen plan za javna ulaganja koji treba biti na razini ambicija koje smo iznijeli. E, naravno da su tu važni izazovi, ili su tako i važni iznosi ulaganja, moraju biti na razini naših ambicija. Kao što znate, mi smo već krenuli sa najavom kako će izgledati provedba Fonda za pravilnu tranziciju s čime ćemo popratiti sve one regije koje najviše ovise o emisijama i koje najviše potrebuju pomoći u toj tranziciji. To je već najavljeno i mislim da ste to već e, i dobili kao obavez, gospodine predsjedniče, to ste već zaprimili u Europskom parlamentu, ali kao što je to već najavljeno u komunikaciji o zelenom planu, tu imamo dakle značajne iznose 10 eh, milijardi eura otprilike će iznositi taj fond za tranziciju i stoga moramo tu mobilizirati jako velik kapital što se tiče javnog kapitala naravno, ali i mnogo privatnog kapitala i to je zapravo i cilj svih tih ambicija i toga smo svjesni, znamo kojem će se obujmu iznosa tu morati raditi. Morat ćemo ulagati na svim razinama, na europskoj razini, na regionalnoj razini, na nacionalnoj razini. Ulagat ćemo u tehnologije i u industrijske gospodarske metode koje će omogućiti Europi da ima suverenost što se tiče zelene tehnologije. E, također ćemo koristiti i e, tu sposobnost da mobiliziramo javna tržišta, tu, taj učinak poluge, mislim da je to vrlo važno i to nismo još e, dovoljno dobro to da smo imali prilike iskoristiti u prošlosti. I to je nešto po pitanju čega ćemo se morati svi mobilizirati zato što imamo osjećaj da države članice kasne što se toga tiče. Naravno da ne krećemo od nule. Europa je danas već predvodnik Mislim prije svega što se tiče patenata. Iako moram vam reći da sam e, dosta nezdovoljna da se stalno govori da Europa kasni po pitanju tehnologija. Govorio sam nedavno isto i o mrežama 5G. Rekao sam da ne kasnimo što se svega tiče, da imamo određene, određen niz patenata. E, mislio sam da je to važno spomenuti. A što se tiče zelenih patenata, mislim da i tu dovoljno ne naglasujemo to da Europa predvodi po pitanju e, broja svjetskih patenata a nakon toga su SAD, zatim Japan i zatim Kina. I mi ćemo nastaviti naravno i s tim ambicijama i pokušat ćemo zadržati e, to što nas ističe i što je vrlo važno isto tako i za buduću konkurentnost naših poduzeća, bilo da se radi o velikim ili o malim poduzećima. Što se toga tiče, htio bih da razmislimo i usmjerimo naše djelovanje prema tome kako možemo svoditi bolje lance vrijednosti kako bismo još jednom popratili tu tranziciju od aduže unutar industrijskog lanca. Vrlo je ključno tu se usredotočiti na one tehnologije koje će upravo omogućiti Europi da postigne tu tranziciju. Također ćemo morati iskoristiti sve e, alate koje imamo na raspolaganju. Mislim, naravno, spomenuo sam već javno-privatna partnerstva, to naravno, ali isto tako e, i u sve većoj mjeri jedan drugi instrument kojeg smatram dosta snažnim, a to je jedan zajednički europski projekt i već smo vidjeli i e, prve primjere toga kada se radi o suradnji po pitanju baterija i doista bih e, htio da se tu e, brzo napreduje kada se radi isto tako o projektu sa vodikom. Nadam se da ćemo moći to vrlo brzo pokrenuti. I htio bih vam potvrditi da je namjera kolegija, kao što je rekla predsjednica von der Leyen, u tom kontekstu da revidiramo naša pravila tržišnog natjecanja. Naravno da ih moramo prilagoditi digitalnom dobu, geostrateškom e, okviru, ali isto tako i našim zelenim ambicijama. Sve to treba uzeti u obzir kao dio tog novog konteksta kako bismo e, preizmijenili ono što je je do sad bio temelj e, svih politika Europske unije, pa i politike tržišnog natjecanja. Nešto što nisam još do sad spomenuo, na što bi se htio osvrnuti nekoliko trenutaka, je pitanje cirkularnosti. Doista ćemo raditi na tome, znam da ima mnogo parlamentarnih zastupnika, dame i gospodo, među vama koji rade na toj temi. To je nešto što će nam mnogo pomoći, što nas je već mnogo nadahnulo e, u ovome što trenutno radimo s tim u vezi i tu se radi jednostavno o tome da želimo imati veću cirkularnost u e, većem dijelu industrije, da želimo imati e, naglasak na dugotrajnost proizvoda i to je nešto što je sada postalo e, od ključne važnosti. Tu imamo pripreme za novi plan o cirkularnoj ekonomiji, to ćemo izmijeniti s vama i to je sasvim dio e, svega što radimo pitanju cirkularnosti. Tu ćemo se e, pozabaviti proizvodima od opskrbe sirovina pa sve do transformacije i iskorištavanja otpada i njihove pretvorbe u nove materijale. Recikliranje je važan izvor sekundarne sirovine i može doprinijeti sigurnosti opskrbe, što će u budućnosti biti vrlo važno kada se radi posebice o našoj suverenosti. Danas kada pogledamo brojke, 12% samo materijala proizlazi iz recikliranja, a mislim da možemo svi napraviti mnogo bolje od toga, a osamdeset 80% e, okolišnog utjecaja jednog proizvoda e, određuje se zapravo u trenutku njegove koncepcije. Stoga to treba imati na umu jedan primjer s tim u vezi. E, zadnji paket kojeg je komisija usvojila ima za cilj smanjiti e, do 2060. godine za 160 kilovata e, električne energije našu potrošnju, što je primjerice godišnja potrošnja jedne zemlje poput Danske i to je zapravo vrlo velika ambicija za cijeli naš kontinent. Treća os e, naše strategije tiče se tržišne konkurentnosti, to sam već spomenuo, tu imamo izvrsnu suradnju sa Nikolasom Šmitom i sa njegovim timom to je jedna vrlo važna tema, moramo se pripremiti na taj izazov ili će e, nas on uhvatiti nespremnim. Ma to moramo pripremiti, morat ćemo se prilagoditi. Znam da su s tim povezane neke zabrinutosti, stoga ćemo morati e, kako bismo održali naš društveni model e, i naš i naše uvjete u to uključiti i u industrijskom planu ćemo imati jedan cijeli dio što se tiče tog praćenja po pitanju kompetencija da anticipiramo koje će kompetencije biti potrebne u budućnosti, da radimo sa akademskim svijetom. Mnogo je toga po tom pitanju već obavljeno, mnogo toga je moguće i naravno da ćemo to morati sve bliže pratiti i na regionalnoj razini kako bismo imali te prateće mjere e, i kako bismo imali za to financijske sredstva, ali su tako i suradnju s akademskim svijetom što se tiče e, preobrazbe, obrazovanja, kako bismo tu bili u što tjesnijoj vezi sa građanima. Ukratko, sve to ćemo u potpunosti imati na umu, doista želimo uključiti što veći broj ljudi u tu tranziciju i ponavljam, se još jednom, ali to je važno, mnogo pitanja smo zaprimili što se tiče financiranja, o tome sam već nešto rekao, što se tiče isto tako i e, konkurencije s kojom smo suočeni, to je nešto što nas okružuje, što je stvar e, činjenica, realnosti, to se tiče mnogih naših poduzeća. I težina konkurentnost e, nije uvijek pravedna, lojalna i tu će nam biti potrebna i suradnja s Europskim parlamentom kako bismo primjerice proveli onaj mehanizam za graničnu prilagodbu emisija kada se radi o tome da uvozimo neke proizvode ili usluge koje nisu pod istim normama, pod istim eh, eh, ograničenjima što se tiče okoliša kao naši proizvodi naše usluge i tu doista moramo voditi tu borbu i o tome govorim sustavno i sa svim državama članicama jer mislim da je to vrlo važna tema te se nadam da će i Europski parlament biti na istoj strani kao i mi, ali koliko razumijem, gospodine predsjedniče, mislim da imate istu viziju toga kao i mi. Nekoliko aspekata koje ću samo kratko nadodati, ako mi dopustite, da možda spomenem nekoliko sektorskih elemenata. Vrlo kratko bih se htio osvrnuti na digitalnu sferu, na kemiju, na automobilsku industriju, zatim e, industrija sa e, visokim potrebama energije. Dakle, prvo digitalni sektor. To je sektor koji će postajati sve važniji i važniji i u potpunosti će promijeniti naš život, naš način kako proizvodimo, kako se razonodimo, imat ćemo transformacije što se tiče umjetne inteligencije, pet, meža 5G, kritične infrastrukture, sve ono što nam je potrebno kako bismo ostvarili naše ambicije da e, imamo sve više podataka. Sve te tehnologije će iz temelja promijeniti način na koji radimo i s njim možemo i optimizirati i ubrzati zelenu transformaciju. Te sučnaci procjenjuju da e, što se tiče digitalne sfere da bismo mogli pomoću toga smanjiti e, za 15% svjetske emisije do 2040. godine i stoga moramo takve tehnologije dalje poticati i to ćemo i raditi u tom kontekstu taj digitalni sektor također treba doprinijeti tome da se poboljšaju naše performanse u smislu ekologizacije. To je sektor koji jako dobro poznajem, kao što znate. To je vrlo važan e, e, proizvođač emisija CO2, posebice kada se radi o centrima za podatke. To je jedna tema koju ćemo mi u svakom slučaju uzeti u obzir prilikom rada i moramo stvoriti nove tehnologije, nove modele kako bi imali digitalni sektor koji će biti neutralan po pitanju emisija, to je vrlo složeno pitanje i e, taj sektor proizvodi više emisija nego primjerice zrakoplovni promet, što nije zanemarivo i tu ću zamoliti e, moje osoblje da e, istraži tu temu kako bismo da mogli iznijeti prijedloge s kojima ćemo biti vodeći i u tom području. I ako će biti potrebne, potrebni određeni propise onda ćemo i o tome razmišljati svakako to ne smijemo zanemariti, to moramo reći i našim građanima, da kada koristimo ovo ovdje, da je to nešto što isto tako emitira emisije CO2, a građani toga nisu svjesni. To naravno trebamo govoriti proizvođačima. Zatim jedna druga točka e, na koju bi se htio osvrnuti na drugo područje, to je kemija. E, kemijski proizvodi koji su neophodni za naš svakodnevni život, e, na koje često zaboravljamo kada govorimo o tehnologijama, primjerice za baterije je to tako, i taj sektor treba doprinijeti našoj ambiciji da budemo klimatski neutralni. Mislim da možemo to reći, u svakom slučaju ja to mm, mislim ne e, njekati, da smo mi vodeći što se tiče kemijskih proizvoda. To je vrlo važno zato što tu potičemo konkurentnost naših poduzeća i veliku sigurnost okoliša i građana naspram e, mogućih rizika kada se radi o opasnim kemijskim tvarima, ali naravno da je moguće još i bolje e, tu raditi e, na učinkovitiji način i zbog toga ćemo istražiti tu potrebu da se revidira zakonodavni okvir kako bi zakonodavni okvir postao jasniji kada se radi o tom području, kako bi ga se jašće moglo, lakše moglo ispoštovati i bavit ćemo se tu jednom, vrlo važnom temom, a to je tema endokrinih disruptora. Suočeni smo sa međunarodnim natjecanjem koje je sve jače i jače i moramo moći e, potaknuti i druge države da usvoje strože norme kada se radi o kemijskim proizvodima. To je zajednička ambicija svi u nas. Moramo imati odgovornog odgovornu kemijsku industriju, konkurentnu, inovativnu kako bismo ostvarili sve naše ambicije, a prije svega zahtijevati da se, da svi e, poštuju iste norme za sve kemijske proizvode. Jedna treća tema o kojoj mnogo govorimo, to je automobilska industrija, to je vrlo važan sektor za Europu i za našu europsku industriju i za našu konkurentnost. To je sektor gdje smo mi predvodnici sa velikim e, kompanijama, ali kao što svi znamo, u tom sektoru se sad odbijaju vrlo velike promjene. Imali smo i Dieselgate, kojeg je razotkrio između ostalog i ovaj Europski parlament i vi jako dobro to znate. To je jedan vrlo važan simptom kada govorimo o tom sektoru i zbog toga bih vam ja htio vrlo jasno reći da što se tiče dieselgate moramo e, izaći tako da to pretvorimo u nešto pozitivno i mislim da smo na dobrom putu. Automobilski sektor treba također sudjelovati u zelenoj e, tranziciji sa e, automobilom koji će biti čist i autonoman. I tu ćemo pozvati sve dionike da promijene svoje modele. I tu se radi o dugoročnom i srednjoročnom poslu, ali već se s time trebamo početi baviti od danas kako ne bi došlo do disupcije. I moramo tu tranziciju i tu digitalnu revoluciju e, popratiti, jer ako mi to ne pravimo, onda će ona doći izvana i onda će doći i sa drugačijim socijalnim normama. Mi znamo što treba napraviti, znamo kakva je realnost. Imamo jako mnogo tehnologija što se tiče digitalnog sektora, ali ne samo. Vidimo i sada što se događa po pitanju baterija budući automobil, kada uzmete u obzir e, digitalne tehnologije, bateriju, e, to će činiti 80% njegove cijene, a 40 do 50% konzumacije električne energije će slako visiti od e, ta dva aspekta, što znači da moramo tome vladati. To smo sada savršeno identificirali i sada moramo to i provesti. To je vrlo važno u okviru naših ciljeva koji se e, spominju u zelenom planu. Kao što znate, rade mi na novom standardu za Euro 7, kojeg ću od 2021. godine e, predložiti kako bi smanjili e, dušikove okside. Vi znate da tu imamo razine emisija koje su neprihvatljive u našim gradovima. A imamo novu formulu, novu normu za Euro 7 i tu ćemo isto tako e, izneti zakonodavne prijedloge i za sitne čestice. Naravno da ide ruku pod ruku sa onime što radimo po pitanju emisija e, CO2. Trebamo imati isto tako i e, adekvatnu infrastrukturu za električne automobile. Moramo smanjiti našu ovisnost kada se radi o ključnim tehnologijama, primjerice baterije i vodik. Sve to, kao što sam i rekao, IPCCE će biti jedan dokument koji ćemo mnogo više koristiti nego dosad. sad. E, vodik smo već identificirali kao jedan važan element, to sam već rekao. To će biti vrlo važan e, dio sektora kada se radi o velikim prevoznicima, ne samo cestovnima, ali i njima. I na kraju krajeva važno je da potrošači se okrenu prema čistim automobilima i oni moraju biti e, široko dostupačni uz pristupačnu cijenu sa isto tim pojmom e, dijeljenja automobila. Dakle, imamo cijeli taj sektor koji se trenutno drugačije e, organizira. Zatim isto tako e, od 1. rujna ćemo snažno pripaziti na provedbu što se tiče pravila vezano uz unutarnje tržište. Pokušat ćemo naći pragmatično rješenje kako bismo izbjegli daljnju fragmentaciju unutarnje tržišta, to je nešto što je meni vrlo važno, a s druge strane i ambicije država članica koje žele ići brže kada se radi o tranziciji. Evo, gospodine predsjedniče, ono, to je ono što sam vam htio reći. Žao mi je što sam prekršio vrijeme i spreman sam odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. <laughs> so, uh, you know it works, uh, Dakle, prvo ćemo dati riječ koordinatorima svakog kluba. Za početak Petar Liza i ime Pučana, svaki ima dvije minute. Hvala. Predsjedniče, hvala povjereniče. Govorit ću njemački, ne zbog Brexita, jer imamo izvrsne prevoditelje. Tako da je uobičajeno da govorimo na vlastitom materinjem jeziku. Hvala na vašim jasnim izjavama, gospodine povjereniče, i Drago mi je što želite uskladiti u i industriju. Dakle, okoliš industrije. industriju. Dakle, imamo e, prvo pitanje kada rečemo, e, recimo imamo e, proizvodnju čelika bez CO2 ili kemijsku proizvodnju bez CO2, za to nam trebaju nacionalna sredstva i trebamo također imati, imati mogućnost to i ostvariti. Kako ćete se pobrinuti da Europska komisija stavi na raspolaganje popratnu pomoć? Nema prijevoda. Molim vas da zaustavite sat. Dobro, krenući iznova. Hvala, gospodine povjereniče. vam ste rekli da naš cilj mora biti zaštititi industriju i radna mjesta i to uskladiti sa okolišem. Imam e, dva pitanja, dakle prva se odnose na pitanje državne pomoći, o tome smo već razgovarali, ali htio bih nešto konkretnije znati, odnosno ako jedno poduzeće proizvodi bez CO2 čelik ili kemijske tvari, ako ulaže u to, mislim da treba također i pomoć iz nacionalnog proračuna. i nadam se da to komisija onda neće smatrati kao potpore koje krše odredbe. Dakle, drugo pitanje odnosi se na e, pravo vezi sa kemikalijama. Dakle, naša industrija i također ekološke udruge se bore za to da nakon e, Brexita i Ujedinjene kraljevine zadržimo naše zakonodavstvo u pogledu kemijskih tvari, dakle da budemo još i bolji i nadam se da će komisija, u, odnosno smatra da je komisija već našla dobro rješenje, dakle, u okviru cirkularne ekonomije trebamo oporabiti i e, zbrinuti sve štetne tvari. Osim toga, kada je riječ o tome, mislim da je to nešto što vrijedi za pitanje dioksida ili olova, u PFC-u. Dakle, komisija je zauzela jedno razumno stajalište koje štiti zdravlje i okoliš, ali istovremeno spriječava također i kočenje ekonomije i e, preseljenje proizvodnje u inozemstvu. Dakle, kada je riječ o takvom uravnoteženom stajalištu koje je prethodna komisija imala, hoće li ostati ono na snazi i kada je riječ o CO2 i hoće li se to primjenjivati u budućnosti? Hvala. Hvala u ime SED-a, Juta Guteland. Hvala, povjereniče. Ja ću govoriti engleski. Evo, dana nakon Brexita, malo sentimentalno, ali ipak ću se držati engleskog. Na e, početku vam želim čestitati na tome što ste se toliko usredotočili na zeleni plan i također na važnost e, čistog čistih vozila i spomenuli ste također i standarde Euro 7 e, i elektrifikaciju i to doista smatram pohvalnim i važnim, no Želim se osvrnuti na nešto konkretnije, odnosno kada je riječ o elektrifikaciji trebamo imati potrebnu infrastrukturu za to i mislim da će to biti veliki napor i trebamo se osigurati da možemo puniti vozila uz kamione i veća gospodarska vozila. Zato nam treba čitav sustav infrastrukture i u tom smislu trebate surađivati i sa drugim povjerenicima kako bi se ta infrastruktura i osigurala i kako biste se dovoljno založili za to. Drugo pitanje se odnosi na kemijske tvari. Na to ste se također osvrnuli i spomenuli ste endokrine disruptore, ali i dalje postoje drugčiji standardi kada je riječ o vozilima, kozmetičkim proizvodima, igračkama i na taj način ne štitimo europske građane. Vi ste jedan od povjerenika koji mogu riješiti ovaj problem i pobrinuti se za usklađivanje standarda na jedinstvenom tržištu. Propisi moraju se uskladiti između različitih sektora, ali moraju biti i prilagođeni njima, ne smiju biti stroži u jednom, a popustljiviji u drugom, tako da bi svi mogli biti na ravnopravnoj razini. Zanima me dakle kako ćete ubrzati rad na endoktrinim disruptorima, jer vidim da su rokovi dosta udaljeni, ne vidim zapravo da je predviđen nikakav akcijski plan do 2023. Evo, to su moja dva pitanja. Gospodin Torvald, su ime kluba Renew. Hvala. E, hvala povjereniče na tome što ste došli malo provesti vrijeme s nama. Prošle subote sam bio u Fosnemu, ne znam e, koliko je od vas čulo za taj projekt. On postoji u Briselu već 20 godina. 10 do 15 e, tisuća mladih je zainteresirano za taj program i zapravo kada je riječ o toj 20-godišnjoj instituciji koja djeluje pri Francuskom sveučilištu ovdje, Zapanjujuće je zapravo da se ne osjećate kao da ste u glavnom gradu Europske unije. Nema nijednog traga komisije, parlamenta ili bilo koje druge europske institucije. No, vratimo se činjenicama. To su ljudi koji bi nama mogli pomoći. Tamo su sve otrebe, e, osobe koje bi nam bile potrebne, a njih bi mogla preuzeti jedna američka tvrtka. Prema podacima GitHuba, posto svih IT projekata su open source. Imam eh, imena dvojice članova organizacijskog odbora i pozvao bih vas eh, da stupite u kontakt eh, s njima i da se pozovete na mene pri tome. Zatim, govorili ste o promjeni paradigme. Proteklih nekoliko tjedana čitam Vitmara Rostova, odnosno o stupnjevi ekonomskog rasta. Zašto čitam njega? On pokazuje da kod ekonomskog rasta postoji jedna industrija koja je nadležna za promjenu paradigme i mene bi zanimalo koliko strateških napora komisija ulaže u klađenje na pravo konja. Hvala Aurélien Benjeux za ide. Monsieur le commissaire. Gospodine Pameniće, da, aktivnosti komisije na unutarnjem tržištu su jako povezani sa okolišnim zahtjevima. Što se tiče okoliša, odbijanje da se reguliraju uvozi u Europsku uniju znači da moramo raditi u jednom zračnom prostoru. Možemo podržati napore komisije što se tiče ekodizajna, ali s druge strane vi ste za dogmu slobodne razmjene i e, to je nešto što mi se možemo složiti. Što se tiče ograničenja uvoza, tu se radi isto tako o ograničenju uveza koji e, troše jako mnogo energije koji imaju već predprogramirani rok trajanja. Treba dati prednost e, proizvodima koji su proizvedeni na području Europske unije u našim vlastitim državama. To su proizvodi koji su bolji što se tiče okolišnih zahtjeva. Kada se radi o emisijama automobilskog sektora, možete računati na nas, mi ćemo pratiti što komisija radi mi naravno podržavamo sve one napore što se tiče izrađivanja jednog motora sa malim učinkom pitanja emisije, ali ne želimo da to bude hendikep za našu automobilsku industriju i posebno za sve naše građane kojima je potreban automobil kako bi obavljali svoj e, posao. Nemojte e, zaboraviti da i najmanja porezna povišica e, znači vrlo velik trošak za e, sve naše građane. Dekarbonizacija pomorskog prometa, to je jedan pravi izazov, a ipak vidimo danas po pitanju toga nema nikakvih kontrola. Vaše ideološko stajalište je stoga jasno. U upitniku kojeg smo vam poslali ste rekli, gospodine Pravniće, da ćete se oduprijeti e, svim protekcionističkim e, najavama e, europskih država, a zatim ste citirali Žana Monea koji je rekao Europske nacije su premale kako bi se mogle nositi sa velikim državama ovoga svijeta, ali velike države ovog svijeta su sve protekcionističke. Vaše rješenja stoga idu upravo u suprotnom smjeru. Vi mislite penalizirati nacionalnu industriju i tako ćete izložiti nelojalnoj konkurenciji e, koja se bavi protekcionizmom, a u iznutra ćete imati jednu antisocijalnu poreznu politiku koju provodite. Hvala vam. Janik Žado u ime zelenih. Si, monsieur, monsieur Hvala vam, gospodine Pravniče. Vi ste podsjetili na to, e, spomenuli ste vašu želju da želite izmijeniti naša pravila što se tiče javnih tržišta. Koliko sam čuo, mislite raditi na jednom europskom planu po tom pitanju i to mi je jako drago. Htjela sam vam govoriti o automobilskoj industriji. Spomenuli ste naš e, cilj što se tiče e, neutralnosti u pitanju emisija. Jako ste dobro i prikazali e, taj okvir. Dakle, s jedne strane imamo norme koji se tiče emisija CO2 kod vozila. Imamo i norme euro koje trebamo pojačati, ali vi znate u kolikoj mjeri su danas te norme e, niske. Vidimo da imamo skandal e, po pitanju Euro 5 i Euro 6, taj skandal se nastavlja ja već od 2008. E, godine pratim tu situaciju. 2008. godine su proizvođačima bila nam rekli da ne mogu napraviti više od toga, zatim su e, nastavili sa proizvodnjom terenskih vozila i e, sada se i dalje nastavlja sa razvojem tih sve terenskih vozila i sada imamo gradove koji misle e, posebice recimo automobile na e, dizel zabraniti. Znači svi ti zakonovi prijedlozi idu u dobrom smjeru, ali nemamo e, tu dobru perspektivu. Ako doista želimo 2050. godine najkasnije postići neutralnost uvjetnoj emisija onda znate da moramo prestati sa termičkim motorima. Prije nego što ćemo imati motor koji je neutralan po pitanju emisija. Imamo već i odluke država članica koje će Eh, htjeti regulirati situaciju sa, sa automobilom sa termičkim motorima i kojih misle isključiti sa tržišta. Naša pravila za unutarnje tržište mogla bi zapravo stati na putu nekim od tih država da iznose te zakonove prijedloge. Stoga bi nam trebao jedan europski okvir s kojim ćemo organizirati taj eh, konačni kraj termičkih motora već oko 2065. godine bi eh, trebao doći taj kraj i da ne bude samo glavna uprava za klimu ta koja se njima bavi, već da imamo i prateća pravila za unutarnje tržište s kojima ćemo pripremiti e, taj e, prestanak samo na tržište temeljskih motora. Podsjetujem vas na jedan moto, to je na jedan koncept Esther Brown je razvio taj koncept Radi se o tome da imamo američku automobilsku industriju koja radi dobro za unutarnje tržište, a zatim sa Pelaborom imamo jedan, jednu veliku promjenu cijelokupne američke industrije, a da se nisu tu dovela u pitanje radna mjesta, demokracija niti prava radnika. Stoga vas molim da budite jedan od onih koji će provesti taj kraj termičkog motora u Europi, ali za to su vam potrebne inicijative sa promjenom izmjena, sa promjenom pravila za unutarnje tržište kako bismo spasili našu industriju. Hvala. U ime Aleksandar Bondra. Hvala, ja sam iz grupe konzervativaca. Tako da imamo tu članove iz Poljske, Češke, i Italije, za energetski intenzivnim industrijama. Imam nekoliko napomena. Riječ je u prvom redu o industriji čelika koja se trenutno suočava sa brojnim izazovima, skupim sirovinama, većim troškovima proizvodnje ugljika nego u trećim zemljama i također lošom konjunkturnom situacijom. To sve ugrožava samo srž europskog sektora čelika. Prvo pitanje koje želim postaviti jest kako će se komisija suočiti sa ovim pitanjem unutar Europe i na multilateralnoj razini. U dodatku zelenom planu imamo napomenu da će se podržavati do 2030. godine postupci proizvodnje čelika bez proizvodnje ugljika. Mene zanima kako to točno mislite. Zatim, čelik nam treba i za električna vozila, i za vjetroelektrane, ali i za vojsku. Vi imate u svojoj nadležnosti i vojni sektor eventualni spor e, sa Kinom i ostalima mogao bi pridonijeti međunarodnim napetostima, tako da trebamo uzeti u obzir i obranu, a e, obrana bez proizvodnje čelika je nemoguća. I na kraju, za mnoge od nas nemoguće je ostvariti energetsku transformaciju bez e, nuklearne energije. Ovdje u ovom domu, kao što znate, tu su izaslanstva koja su se jasno opredijelila protiv toga i nismo uspjeli dovoljno ekologizirati nuklearnu energiju, tako da bih htio da nam razjasnite pitanje državne pomoći kada je riječ o nuklearnoj energiji, isto što je rekao Peter za eh, kemijsku industriju i ostalo. mene zanima ovaj aspekt. Pa, nisam sigurna da je Peter Lize spomenuo nuklearnu energiju. Gospodin Nikolas e, e, gospodin Hvala. Imam e, zadrške u pogledu toga kako će se ostvariti pravedna tranzicija. Imamo i sadašnja pravila o državnoj pomoći i o javnoj nabavi. Imamo područje Imamo tresetišta u Irskoj koje su već postojala desetljećima, a sada do 2023. su u mogućnosti, mogućnosti ogrožena. Dakle, Komisija je protražila dva rješenja za ugrožena radna mjesta, dakle najavila je planove da će rehabilitirati i uspostaviti močvore koje se nalaze u središku Irske i imamo raspisani natječaj i e, izgleda da će e, naši radnici dobiti taj posao, ali zbog e, propisa o državnoj nabavi e, to možda nije ostvarivo zato jer je otvorena svim konkurentima. Također, e, plan prekvalifikacije muškaraca i žena bi bio vrlo izazovan i svi koji su radili u ovoj industriji, u poljoprivredi, znaju da je teško prekvalificirati te radnike. I osim toga, zbog propisa o javnoj nabavi, čak i ako se prekvalificiraju ti ljudi, teško će dobiti nove ugovore i to će biti doista vrlo teška situacija. Dakle, moguće je da će ti radnici biti u nemogućnosti doći do novih poslova zbog e, državne nabave. Ako pogledate situaciju u sredini Irske kao pravi model, to bi se moglo primijeniti na e, druge regije u Irskoj i u Europskoj uniji gdje postoje veliki izazovi. Komunikacija o zelenom planu iz prosinca navodi da će se revidirati propisi o državnoj pomoći do 2021. kako bi se uvažili ciljevi zelenog plana. Dakle, možete li nam reći kako namjeravate revidirati te odredbe i možete li odgovoriti na e, probleme koje sam naveo ovim irskim radnicima koji se bore za svoje radna mjesta? Povjereniče Breton, evo imate riječ na 10 do 20 minuta i onda ćemo imati drugi krug pitanja. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam dame i gospodo koordinatori. Započet ću sa tim pitanjem kojeg je postavio gospodin Petar Lize koje se tiče kao prvo, državnih potpora i zelenih e, ciljeva. Ja ću, vam jako jasno da je upravo to ono što sam imao na umu kada sam govorio o tome da treba preispitati pravila e, natjecanja, uzevši u obzir naše zelene ciljeve. E, doista, to je to. Ako me pitate hoću li se boriti za to, moj odgovor na to je da. I e, sa gospodinom Vesterger sam već razgovarao o tome koja je nadležna za to unutar kolegija i koja će zbaviti revidiranjem svih tih e, pravila. Dakle, moj odgovor po tom pitanju je jasan. Zatim jedno više tehničko pitanje, budući da ste spomenuli problem sa kemijskim proizvodima e, koji su sasvim dio plastike i tu, ako sam dobro razumio, ste prije svega govorili o olovu. To je naravno jedan vrlo važan cilj za nas. Podsjećam da je komisija najavila da će se ograničiti količina olova u plastici. E, to je primjena odredbe iz Riča kako bi se zaštitilo zdravlje e, i ova iznimka koju ste kritizirali bila je potrebna kako bismo e, obradili to što smo naslijedili iz prošlosti, a mišljenje sučaka je bilo vrlo formalno što se ga tiče. Dakle, ako imamo veću koncentraciju olova u plastičnim proizvodima kod e, recikliranih proizvoda e, sa 1 na 2%, 27 tona olova se onda tu može e, najviše iskoristiti na cijelokupnom tržištu Europske unije i tu je komisija odredila svoja pravila. Sada je na vama i na vijeću da odlučite i naravno ako odlučite nešto drugačije da je to vaše pravo i da ćemo mi onda slijediti kako tu stvari napreduju. Drugo pitanje mislim da je postavila gospođa Guteland iz socijaldemokrata. Prije, je li, je li to točno? Dakle, gospođo zastupnice, vi ste govorili naravno o elektrifikaciji infrastrukture, o tome da moramo imati jednu opću infrastrukturu koja će biti opsežnija za električna vozila, o tome smo već mnogo govorili unutar kolegija, posebice sa gospodinom Timmermansom jer jedno ne može naravno bez drugoga. To je izrazito ključna tema i kada sam govorio malo prije o financijskoj omotnici, i da se radi o jednoj milijardi nego o desecima milijardi, da je to vrlo e, veliki iznos i da naravno tu znamo koji su gospodarski izazovi i naravno da se to može samo napraviti u okviru javno-privatnih partnerstava i moram reći da se u potpunosti slažem s vama. To je nešto po pitanju čega ćemo morati biti jako pažljivi ako doista želimo ispuniti taj cilj. I ja sam u potpunosti istog mišlja kao i vi što se tiče vaše analize i eh, tih sredstava koje možemo mobilizirati, ne samo mi kao komisija ne, i niti same države članice, već svi dionici. I u svakom slučaju se slažem s onime što ste rekli, zato što jedno ne može bez drugoga. Što se tiče normi, različitih normi i potrebe za harmonizacijom. Tu je to isto tako jedan cilj kojeg ćemo pokušati ostvariti. Što se tiče riča, o tome sam već ponešto rekao, moramo uzeti u obzir e, posebitosti pojedinih sektora, to je naravno i nešto što je u interesu, a cilj nam je postići veću harmonizaciju na cjelokupnom tržištu za kojeg sam ja nadležan. Mislim da je treće pitanje bilo pitanje gospodina Torvalca. Da, točno. Jako sam pažljivo saslušala ono što ste rekli što se tiče ovog projekta Fosden. Žao mi je što nisam i ja tamo e, bio pozvan e, na tu posjetu, to mi se čini jako zanimljivim. Govorili ste o open source-u, to je jedan e, fascinantan projekt kojeg sam ja podržao, mislim da s time doista idem u dobrom smjeru. I mogu vam već sada reći, a od vas sam saznao, da iako je taj projekt e, ovdje u Briselu, da nema nikakvih referenca na Europsku uniju, da nemate simbolike i mislim da možete već sada organizatorima e, reći da ću se iduće godine tamo uputiti. Posebice zato što ste i vi rekli da ima tu određenih poduzeća koje će svakako zanimati ovo što mi imamo za reći i stoga im vi to možete prenijeti i moj e, kabinet će to organizirati, jer koliko sam shvatio, to tu ima jako uska veza sa poduzećima koje vi jako dobro poznajete. Treće pitanje tiče se jednog od mojih omiljenih autora, dakle The Stage of Economic Growth, to je knjiga koju jako volim. dakle u koju evoluciju ćemo ulagati, tu bih ja rekao dvije stvari. Postoji ta jedna strana koja se tiče tehnologija. Govorimo mnogo o digitalizaciji, naravno da to jako mijenja naše ponašanje, način na koji proizvodimo, moramo to uzeti u obzir i kako bismo e, vidjeli i ove gospodarske promjene i cijelokupni ostatak gospodarstva Veliki ekonomisti e, poput Žana Tirola sa s njegovom teorijom su i između ostalog dobitnici Nobelove nagrade. To dakle mijenja u potpunosti svačanje ekonomskog modela sa tom novom stvarnošću koja je mnogo više nematerijalne prirode. Zatim e, tu postoji i sve ono što se tiče održivosti kada se radi o državama, o kontinentima, to je nešto što ja isto tako pratim izbliza. Jer ako imamo prevelike razine zaduženja, primjerice, onda to može se jako odraziti na moral svih, eh, dionika sa sve razine. To je sve povezano. Zašto je to povezano? Zato što postoji dug iz prošlosti, to je onaj dug kojeg ćemo preti našoj djeci, a postoji jedan dug koji ćemo stvoriti u budućnosti, a to je stanje planete kako će biti i koje ćemo zatim prenijeti e, budućim naraštajima. Bez zelenog plana e, ćemo zapravo reći našoj djeci da će morati platiti za prošlost i da će morati platiti isto tako i za čišćenje planete u budućnosti. Mislim da je to ta ideja i e, mislim da je to svakako naša uloga osim onih gospodarskih obveza koje imamo, da uspostavimo pravila kako bismo znali kako možemo na neki način anticipirati taj budući dug i već sada raditi na njemu, a da ga ne moramo onda prepustiti sljedećim naraštajima. To je ono što sam vam htio reći. Zatim, mislim da sam zaprimio jedno pitanje od gospođe Benjue. Gospođo, Jako sam dobro shvatio smisao vašeg pitanja i sve s tim povezane aspekte. Postoje neki s kojima se slažem, drugi s kojima se slažem malo manje. Ono što svakako dijelim s vama je to da je programirani rok e, isteka, nešto što mi, na čemu mi radimo to smo uzeli u obzir kada se radi o normama i onome što bi se moglo dogoditi našim granicama. Ja sam i sam prvi govorio o tom mehanizmu e, granične prilagodbe emisija, upravo kako bismo izbjegli e, tu distorziju na tržištu e, koja bi mogla se negativno odraziti na naše industrije i mi smo stoga jako osjetljivi na to, iako ponavljam da živimo u jednom tom, u jednoj toj igri među odnosa koji su važni. Utjecaj na građane. Naravno da moramo tu eh, pomoći svim dijelovima Europe i građani ne trebaju platiti ceh za tu tranziciju, toga smo izuzetno svjesni i to je i razlog zbog kojeg smo zauzeli ovakav stav po pitanju ambicija kada se radi o zelenom planu. Zatim proširili ste onda kasnije pitanje i na sve ono što se tiče liberalnih dogmi Mislim da ste vidjeli da je tu došlo do određene promjene. Ja sam to i rekao. Europa sada mora biti suverena sve više i više kada sad radi o nekim sektorima. Govorili smo o ključnim tehnologijama. To je malo slično onome što ste i vi rekli kada se radi o kritičnim resursima i svemu onome što se tiče možda naših važnih strateških opskrba, što se tiče primjerice rijetkih e, zemalja, to je ono što, čime se Europska unija još nije e, puno bavila, zato što smo uvijek mogli doći do te sirovine iz drugih dijelova svijeta. Isto tako moram reći da ćemo morati u budućnosti uspostaviti još jasnija pravila kako bismo mogli stvoriti korist e, za naše tržište od toga. To je istina kada se radi o mreži 5G, to smo već najavili, to se tiče i drugih sektora. Ta pravila trebaju biti čitljiva, to je moja uloga da stvorim čitljiva pravila. A svi oni koji žele doprinijeti tome moraju to i moći, ali prema našim pravilima, a ne prema njihovim pravilima. Gospodin Žado Gospodin Žadovi, vi ste postavili pitanje prije svega. Pitanje o normama Euro 7 između ostalog, ne samo to, vaše pitanje je bilo šire od toga, ali dakle što se tiče promjena pravila za automobilsku industriju, mm, premale mjere eh, koje se tiču toga da s vremenom eh, izuzmemo sa, tržišta termičke motore, ja moram reći da se slažem s vama da je moj cilj postići e, vozilo sa nultom stopom emisija. Ja to vrlo jasno kažem kao povjerenik koji je zadužen za taj sektor da je to moj cilj. Vi ste si kao cilj zadali rok, najkasniji mogući rok, ja to razumijem, mi se sad nalazimo u jednoj tranziciji i moramo moći postići da taj cilj prihvate svi. Postoje države članice koje su, kao što već i znate, najavili svoju namjeru da primjerice zabrane stavljanje na tržište vozila na dizel, ali isto tako i na benzin. Mislim da se tu radi o Danskoj, Španjolskoj, mislim da su i Nizozemska i Irska tako nešto najavile e, oko 2030. i 2060. godine, da to namjeravaju, ja mislim da je to jako dobra inicijativa. I sve ću to e, pratiti iz jedne pozitivne perspektive, pokušat ću im pomoći u toj tranziciji, ali kao povjerenik za unutarnje tržište moram naravno i pratiti da se primjenjuju sva načela koje se tiču unutarnjih tržišta i stoga moram na neki način e, uskladiti ta dva elementa i možda će doći do određenih manjih poteškoća, a možda tu mogu to učiniti uz vašu pomoć, jer mislim da što smo mnogobrojni, da ćemo toliko onda lakše ostvariti taj cilj na kojeg ste nas posjetili. U svakom slučaju ja vam kažem, e, vozila sa nultom stopom emisije, to je doista nešto što smo si zadali kao cilj. Zatim, ako se ne varam, gospodin Vondra što se tiče čelika. To je naravno strateška sirovina za mnoge industrijske lance, to ste i sami spomenuli za automobilsku industriju, ali spomenuli ste i s pravom da je čelik eh, vrlo važan u sektoru obrane. Moramo sve napraviti kako bismo sačuvali i zadržali tu industriju na području Europe. Kada smo počeli razgovarati među nama o tom mehanizmu granične prilagodbe emisija, onda smo doista eksplicitno razgovarali isto tako i o industriji eh, čelika. Govorili smo o jednom drugom, nekim drugim industrijama na koje možda ne biste na prvu ruku pomislili, ali u svakom slučaju e, mogu vam reći da smo se bavili već s tim pitanjem kojeg ste spomenuli i da smo e, htjeli razmisliti o tome koje odgovore možemo pružiti na ta pitanja. Naravno da ćemo morati još i više uložiti u e, tehnološku inovaciju kako bismo još i više mogli proizvoditi u navodnicima i naravno da moramo e, zadržati pristup e, tržištima, zadržati mehanizam državnih potpora, taj mehanizam imamo upravo za to i taj mehanizam ćemo i koristiti ako je to potrebno. Imamo dakle te alante na raspolaganju i što se toga tiče moram doista reći da smo o tome izrečito već razgovarali na razini kolegija. I mislim da mi je onda nakon toga postavio pitanje gospodin Voles. Ako sam dobro shvatio, vi ste Irac, jel tako? Ja sam si postavio pitanje dok sam vas slušao. Nije se tu radilo o naglasku, već više o o tom specifičnom pitanju kojeg ste postavili e, o tresetištima. Moram reći da je to upravo evo jedan slučaj gdje ćemo morati isto tako pratiti tu tranziciju i postići da ta tranzicija bude pravedna. I tu je doista važno sljedeće, zato što, kao što ste spomenuli, imamo tu različite elemente i uvijek moramo imati na umu to da moramo popratiti sve one koji će prestati raditi s tim tehnologijama, u tim zanimanjima, imati jednu pravilnu tranziciju za njih. E, upravo e, smo tu pravilnu tranziciju i e, oblikovali za takve slučajeve to se tiče te sposobnosti da možemo pružiti razne oblike pomoći, razne oblike pomoći e, i državama da komisija može intervenirati. Iznosi nisu e, zanemarivi. Ovaj fond kojeg smo uspostavili će mobilizirati do 100 milijardi eura, to je vrlo e, velik iznos. I u specifičnim slučajevima poput onih o kojima ste vi govorili, treba naravno uzeti u obzir sve one koji su se velikim dijelom svoje karijere bavili upravo e, takvim zanimanjima. Treba ih e, prekvalificirati, kao što ste rekli, tu moramo imati na umu te specifične slučajeve, a u svakom slučaju mogu vam reći da je upravo to razlog zbog kojeg smo i uspostavili taj specifičan fond. Možda će kasnije doći do daljnjih fondova, ali to je onaj fond kojeg smo odmah na početku najavili za taj veliki projekt kako bismo e, popratili i pomogli e, ljudima u ovakvim slučajevima koje ste vi spomenuli. Hvala vam, gospodine predsjedniče. U redu prelazimo na drugi krug e, pitanja. Moram vas e, da se držite srogo jedne minute jer nam je preostalo još 20 minuta s povjerenikom Bretonom. Dakle, ako želimo da on odgovori na pitanja, onda moramo ostaviti dovoljno vremena za to. E sad Lange u ime Pučana. Hvala. Povjereniče, u uvodnom govoru govorili ste o preuzimanju globalnog vodstva u ekologiji, u zelenom planu, No, prilike koje nam se otvaraju nastaju zahvaljujući konkurenciji, no ona mora biti pravedna. Govorili ste o državnoj pomoći, no to za pučane nije cijela slika. Naveć jedan primjer iz Nizozemske gdje smo imali javnu nabavu za e, zelena vozila u javnom prijevozu, zelene autobuse, upravo ono što želimo sukladno zelenom planu. I na kraju se ispostavilo da je poduzeće koje je dobilo na natječaju zapravo proizvodi autobuse u Kini, a to je zemlja u kojoj nemamo pristup javnoj nabavi, gdje proizvođači dobivaju državnu pomoć i tako dalje. Navodim taj primjer jer smo uvjereni da ako zeleni plan znači da ćemo kupovati zelene usluge i robu u Kini, onda to neće donijeti rezultate. Tako da trebamo ne samo razgovarati o državnoj pomoći, nego i o javnoj nabavi, odnosno hoćemo li iz javne nabave moći isključiti poduzeća iz zemalja koja ne dopuštaju nama pristup svojem tržištu Također moramo imati instrumente protiv dumpinga. Sjećate se što se dogodilo sa solarnim panelima iz Kine. Tehnologija je razvijena ovdje, ali tamo je proizvedena. E, dakle, će, hoćete li izraditi konkretne zakonodavne prijedloge, primjerice o nabavi, jer mislim da na to već jako dugo čekamo. Hvala, Kristel Šademoze u ime SID-a. Hvala. Hvala na dolasku povjereniče i na početku moram odmah reći da mi je drago što mislite da je povoljno to što Nizozemska i Danska žele zabraniti automobile na dizelu do 2030. godine. Dakle, hvala vam na tome. Govorili ste o pravednom natjecanju između europskih tvrtki i ono što se tiče konkurentnosti i što možemo učiniti po tom pitanju jest da budemo ambiciozni i da budemo zahtjevni. I sada se pitam, možete li ojačati normu Euro 7 za vozila i možete li unaprijediti zakonodavstvo za 2021. godinu jer ćemo trebati nešto vremena kako bismo se prilagodili ovim novim normama i trebamo imati dakle tu mogućnost da E, i se nosimo sa konkurencijom. Gospođa Vilinova, u ime Renjua. Hvala gospodine povjereniče. Govorit ću francuski. Govorit ću o jednom pitanju iz vašeg programa i tiče se umjetne inteligencije i njezine primjene u zdravstvu. Spoj big data i umjetne inteligencije primijenjeni na genomu su nam omogućili veliki napredak u medicini, recimo u liječenju raka i u sprječavanju određenih bolesti. To su mogućnosti koje su povezane i sa mogućom zlouporabom, dakle diskriminacijom u, u pogledu osiguranja i tako dalje, ali neke studije također pokazuju da se na taj način mogu predvidjeti određeni oblici ponašanja, naročito u pogledu socioekonomskog e, statusa obrazovanja i spolne orijentacije. Dakle, takva zlouporaba genomike otvara vrata novoj tehnološkoj eugenici. Dakle, kako ćete uspostaviti ravnotežu između opasnosti takvih tehnologija, ali i prilika koje ona nudi, naročito u području zdravstva? Hvala. Edina to tu u ime Pučana. Hvala. Povjereniče, hvala što ste došli na naš odbor. Europska unija ima dinamičnu industriju koja je bitna za naše gospodarstvo i jedan od vaših zadataka je poprinuti se da svi dijelovi industrije pridonose cilju klimatski neutralne gospodarstva do 2050. godine. Uskoro ćete predstaviti našu novu strategiju za industriju. Mislim da će to biti izvrsna prilika za rješavanje pitanja klimatskih promjena i za ulaganje u zelene tehnologije. Dakle, za to je potrebno čvrsto gospodarstvo, a jedini način kako ćemo spriječiti da e, zeleni plan dovede do e, izmještanja ugljika i e, i gubitka radnog radnih mjesta. Zato nam treba snažna strategija koja će potaknuti za to potrebna ulaganja, tako da bih pitala sljedeće. Kako će se nova strategija za industriju pozabaviti klimatskim promjenama ujedno jačajući globalnu konkurentnost i Europske unije i njenih zemalja članica? Hvala Katrin Grize za ide. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine povjereniče, nedavno ste govorili o imigracijama u svjetlu gospodarskih problema i to se temeljilo na određenim brojkama, no tu se ne uzimaju u obzir učinci na okoliš jer to dovodi do više proizvodnje, više potrošnje i više onečišćenja. Veća potražnja za e, stambenim rješenjima, za infrastrukturom, što znači i pojačanu upotrebu cementa. Učinak čovjeka je sve osjetniji u okolišu. rast koji se temelji na ovom produktivističkom modelu koji potkrepljuje imigracija je nerazuman sa ekološkog stajališta. Dakle, kako s jedne strane možemo omogućiti demografiju koja je u službi rasta, a s druge strane zaštititi okoliš. Hvala. U ime Alessandra Moretti, u ime a Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da je svima nama bilo drago čuti da će novi zeleni plan biti najveća ambicija, koju si zadaje ova komisija i ovaj parlament. I mi smo si zacrtali važan cilj, odnosno ostvariti ovaj novi europski san, a to znači da ćemo postati ono što ste vi nazvali velikom zelenom silom. I to je nešto što nudi ogromne prilike i će udruženi napor čitavog pokoljenja. Ako želimo zadržati prvo mjesto i u području zelene tehnologije, vi govorite o zelenoj tehnološkoj suverenosti, treba će nam istraživanje i inovacije. Kako ćete promicati i podržati istraživanje i obrazovanje. Zatim, održiva mobilnost koja je svakako važna osim onoga što je do sada rečeno. Dakle, trebamo promicati i informiranje, usavršavanje i edukaciju građana i potrošača kojima moramo pomoći u odabiru. Dakle, automobili. Automobili će se morati projektirati ne kao roba, nego usluga koja se nudi potrošačima. Kako vi gledate na ovu ambiciju koju želimo ostvariti u ovom sektoru? Hvala. ime Zeleni. Hvala, evo ovdje sam vama s desna. Dakle, s lijeve strane publike, da, na sreću, na, na krajnjoj ljevici. To ne ulazi u obračun moje minute. Evo, samo da se osvrnemo na e, rezoluciju o zelenom planu koju je usvojio parlament. Dakle, parlamentu je stalo da se kaže da ćemo smanjiti ukupan otisak na resurse i na okoliš. Dakle, kako ćete uklopiti u to i e, smanjenje trošenja resursa u ovaj plan. I osim toga, želimo e, i ostvariti jedan ciklus netoksičnih materijala. Do sada glavna uprava GROW zapravo ne provodi taj cilj u dijelu. Mislim da je ta glavna uprava bila sudionica u najvećem broju sporova s komisijom, dakle o endokrinim disruptorima, o olovu, PVC-u i olovu. Dakle, kako ćete se osigurati da se e, razvije jedan netoksični ciklus materijala, a ne da se e, i dalje unosi u e, ciklus materijala i dalje tehničke, toksične tvari? Hvala, gospođa Spirijaki. Javno zdravstvo je također jedna od naših nadležnosti, stoga bih se ja usredotočila na vašu industrijsku politiku i želim vas pitati. Planirate li potaknuti inicijative koje se odnose na nedostatak lijekova kako bismo osigurali e, dobru opskrbu i kako bismo osigurali odgovarajuću skrb bolesnicima? A zatim državna pomoć kad govorimo o farmaceutskoj industriji. Te što je s našom pomoći trećim zemljama koje imaju e, takozvane kompetitivne prednosti. E u ime ECR-a gospodin Vandra. Ponovno? A, ne, dobro. Ako se želite javiti, da, da, imate pravo, izvolite. Imate pravo i dva puta. Da, oprostite, niste odgovorili na moje drugo pitanje, stoga ja se nadam da nemate ništa protiv da vas to ponovno pitam. Nemoguće je za mnoge od nas e, da e, se provede ta energetska tranzicija bez nuklearne. Drago mi je što ste Peteru Lizu odgovorili na njegova pitanja, ali zanima me baš vaš odgovor na pitanje državne potpore e, za nuklearnu energiju. Hvala vam, a sada u ime e, SID-a kolega Völken. Hvala vam. E, u Njemačkoj imamo nuklearne elektrane i dosta dobro funkcioniraju. I imam par pitanja za vas, povjereniče. Drago mi je da ste danas ovdje sa nama. Morat ćemo elektrificirati velik broj sektora, nećemo to uspjeti učiniti za sve sektore. Ti će sektori trebati vodik i to posebno zeleni vodik. Danas smo jako puno čuli o tome, to jest jako smo puno čuli generalno, ali nismo baš čuli ništa specifično po tom pitanju. Imate li neke konkretne brojke o tome koliko je zelenog vodika potrebno za zelenu e, Europu i to za industriju od 2030. do 2040. do 2050. I još me zanima koje mjere komisija smatra potrebnima kako bi se zeleni vodik plasirao na tržište što je prije moguće. Kako ćemo osigurati da tranzicija s prirodnog plina na zeleni vodik da se osigura. Zatim ulažu se treba ulagati u plinovode kako bi se ti plinovodi mogli koristiti za vodik. Kako onda plin se ne bi trebao više koristiti. E, ako želimo napredovati u području umjetne inteligencije, onda Europa mora unaprijediti ulaganja u čitav niz infrastruktura. Moramo e, povećati ulaganja ako želimo ostvariti cilje iz industrijske strategije. A za to nam je potrebna jedna stvar, dakle jedinstveni europski prostor za podatke te nova pravila koja će se odnositi na e, klimatske promjene, poljoprivredu, i energetiku. Ti meta podaci moraju biti dostupni istraživačima i tvrtkama te naravno MSP-ovima kako bi se i oni mogli razvijati i e, raditi na inovacijama. Povjereniče, možete li objasniti koja je strategija e, prema jedinstvenom i potpuno operativnom jedinstvenom tržištu podataka? Postoji li takva strategija? Možemo li koristiti besplatne i anonimne podatke kako bismo i u javnom i u privatnom sektoru radili na inovacijama. Kako pripremiti teren za globalno vodstvo i kako ćemo osigurati da ćemo postići e, rezultate iz zelenog plana, a da pri, pritom zadržimo dakle etičke e, standarde i što još smatrate da je potrebno da bismo to ostvarili? Stanislav Počak u ime e, Kluba zastupnika Europskih pučana. Hvala vam. Hvala vam. Evo ja imam samo jedno pitanje o unutarnjem tržištu. Te o zelenom planu. Moramo analizirati sve posljedice koje taj pakt može imati na unutarnje tržište i posebno na naša e, tržišta i na naše potrošače. Kao što kao što ste već i sami rekli, neke će se stvari preklapati i zanima me I zanima me još e, jedna tema, a to je dvostruka kvaliteta prehrambenih proizvoda. E, time smo se već dosta bavili u proteklom sazivu. Napravili smo neke korake unaprijed, ali to je vrlo osjetljiva tema za sve nas, zato što se stvaraju razlike između e, dakle, zapadnog i istočnog bloka. Stoga me zanima što mislite vi o toj temi budući da i to spada pod vašu nadležnost. Kako mm, vi na to gledate i smatrate li, što mislite što građani misle o tome da se takva, takvi postup, takve prakse da još uvijek postoje? E, mislim da nije u redu da ljudi koji žive u zemljama istočne Europe da moraju e, konzumirati proizvode lošije kvalitete. To je teme koje e, nas brinu, a posebno nas brinu sada uoči izbora u Češkoj. Hvala vam. A sada Petrosko Kalis u ime Ujedinjene ljevice. Hvala vam. Izvolite. Povjereniče, dobro nam došli. što se tiče digitalne revolucije. Dakle, imate tu schemu od 50 do 25. Možda je 25 godina koje vi planirate malo predugo. Kako ćete spriječiti zapravo kako, što mislite učiniti po pitanju plina i plina iz škriljevca? i kakve su zapravo i e, gospodarske mogućnosti kad govorimo o prilagodbi. Hvala vam. Službeno gledano nam preostaje samo dvije minute. Daćemo vam malo više, recimo 5-7 minuta kako bi se odgovorili na postavljena pitanja e, u skraćenoj verziji. Hvala vam lijepa, hvala vam na ovoj vrlo bogatoj razmjeni. Ja sam si zapisao sva vaša pitanja, ako ne mogu sada vam odgovoriti, onda ću možda vam osobno govoriti kasnije ili individualno, jer su to sve važna pitanja. Počet ću sa posljednim pitanjem možda. Dakle, ulaganja doista moraju biti e, sukladna razini naših ambicija. Već smo govorili o Fondu za pravednu tranziciju, ali znajte da zajedno sa kolegama u kolegiju, posebice sa gospodinom Gentilonijem, sada razmišljamo o tim mehanizmima s kojima mogu imati e, još i ambicioznija ulaganja, prije svega e, kako bismo koristili obveznice koje imaju jako dug rok sa izuzetno e, niskim kamatnim stopama koje imamo danas, koje su 0% ili čak negativne kamatne stope i s time radimo kako bismo imali taj učinak poluge i kako bismo popratili što brže tu tranziciju, jer kao što sam već i rekao, tu se radi o izuzetno važnom projektu za kojeg će biti potrebno mobilizirati sredstva od strane svih dionika i mi smo izuzetno svjesni toga da moramo ići jako daleko s tim, dalje od onoga što je već predstavljeno i postoje sada i posebni uvjeti koji nam to omogućuju. Doista uvjeravam vas e, što se tiče jednog prethodnog pitanja. U komisiji ne razlikujemo građane na zapadu, građane na istoku Europe. Razumijem e, kritičan aspekt tog pitanja što se tiče prehrambenih proizvoda. E, naravno je to neprihvatljivo ovako kako ste vi to iznijeli i ja ću se time pozbaviti u okviru mojih nadležnosti. Još jedna točka što se tiče atomske energije. To pitanje smo čuli dva puta. Mislim da me gospodin trenutno ne, ne sluša, nema slušalice i ne znam trebam li možda već treći put sada govoriti o tome. Govorimo o atomskoj energiji. Da, hvala vam. Dobro da sam znao tko je postavio to pitanje. Naravno je to važno pitanje. Nuklearna energija je vrlo važan izvor energije za određen broj država članica Europske unije. Naravno da se to na to gleda kao na energiju koja će nam omogućiti tu tranziciju kako bismo postigli krajnji cilj. Mm, Danas e, su države članice za to nadležne kao što znate, a ne Europska unija. I u svakom slučaju opet mi na to gledamo kao na jedan od elemenata u tom energetskom miksu unije, ali opet sa jednom dugoročnom ambicijom e, gdje se radi o tome da imamo energiju koja ima nultu stopu emisija. Mi znamo koja je važnost eh, te energije kada se radi o tome. Što se tiče umjetne inteligencije i podataka, nekoliko pitanja sam dobio o tome. To je jedno ključno područje. Možda rado bih još jednom vam se obratio ako me pozovite ehm, gdje ću govoriti o toj bijeloj knjizi koju pripremamo o umjetnoj inteligenciji i predsjednica mi je zadala i taj zadatak da imamo jednu globalnu viziju o strategiji o podacima sa protočnosti podataka, sa onime što ste i rekli u vašem pitanju da moramo imati pristup e, velikom broju podataka, posebice javnim podacima, ali ne samo javnim podacima. I što se toga tiče, imamo sada konkretan posao pred nama i ako mi dopustite detalje o tome ću vam prenijeti jednom drugom prilikom. Ova pitanja koje ste postavili su u potpunosti u skladu sa onime na čemu danas radimo kada se radi o tom etičkom aspektu tog pitanja kao i o tom aspektu inovacija, istraživanja, napretka kod korištenja podataka koji će se u velikoj mjeri proizvoditi u budućnosti na europskom kontinentu i algoritmi u kojima ćemo obrađivati te e, podatke će također e, proizaći iz Europe i europskog kontinenta. Još nekoliko pitanja o vodiku ste mi postavili, o zelenom vodiku. Nemam odgovore na vaša pitanja što se tiče brojki, e, to mogu sad odmah reći, nemam precizne brojke, mogu vam ih e, poslati, ali ne znam ih u ovom trenutku. E, vidjet ću sa osobljem, možemo li vam to proslijediti. U svakom slučaju mi bismo htjeli da se i EPCE-ovi pokrenu po pitanju vodika, evo to je jedna konkretna obveza. Osobno rečeno ja doista vjerujem u taj sektor i to će biti i strateški sektor koji će imati odgovore i na mnoga druga pitanja kada se radi o mobilnosti e, i e, ispričavam se što nemam trenutno brojke pred sobom, ali poslat ću vam ih. Zatim, što se tiče netoksičnih e, tvari, tu smo dakle imali uh, situaciju u prošlosti i situaciju koju ćemo imati u budućnosti. Imamo doista sada jasna pravila. To je vrlo važan element, imat ćemo tu jasna pravila, to je pitanje vrlo važno i već smo o tome razgovarali upravo i vratit ćemo se još pred vas s tom temom. To je nešto što smo svakako već spomenuli. Gospođa Moreti, mislim da mi je postavila pitanje o istraživanju, da imate pravo kada se radi o toliko velikoj mobilizaciji kontinenta, onda su tu svakako potrebna i snažna istraživanja. Moramo imati i vrlo važan europski proračun za istraživanje. To je jedan kolektivan posao i nadam se da ćete nas poduprijeti u okviru VFO-a kako bismo imali e, isti proračun za istraživanja kao i prije, za sve one programe, obzor 2020 i tako Dalje imamo posebice projekte koji su smijenjeni na zeleni plan i moramo pripaziti na to da imamo odgovarajuću financijsku omotnicu koja će nam dopustiti da odgovorimo na u potpunosti legitimne zabrinutosti koje ste iznijeli. Evo, otkrio sam i ovo pitanje koje mi je postavio jedan od vaših kolega, to je zapravo kolegica iz EPP-a, o busevima, o busevima u Nizozemskoj koje su kupljeni e, u okviru jednog javnog natječaja, kupljeni iz Kine prema normama koje najvjerojatnije nisu norme koje vrijede kod nas. E, s time ću se baviti, to je očito, možete tu računati na mene. Pokušat ću naći neko rješenje na to pitanje, neke alate vezano uz ono što imamo kada se radi o komercijalnoj politici, o nelojalnoj tržišnoj konkurenciji, to ću pogledati. Taj slučaj me zanima i stoga ću ga doista istražiti i e, bilo bi dobro kada biste mi to poslali. Dakle, imamo li u našem e, spektru alata nešto što mogu po tom pitanju poduzeti. Recipročnost u pristupu tržištima. Mislim da je to nešto što je trenutno blokirano u vijeću, ako se ne varam po tom pitanju ću pokušati napredovati. Mislim da je taj, taj dosje blokiran, ali pokušat ćemo ga pokrenuti. I još jednom, što se tiče preciznih slučajeva u okviru e, današnjih uvjeta, u okviru e, pravila Svjetske trgovinske organizacije, molim vas da mi dakle proslijedite informacije o tome i o tome ću razgovarati sa Filom Hoganom. Mislim da sam u globali odgovorio na skoro sva pitanja postoji zatim još jedna tema koju ste vi spomenuli malo prije o emigraciji. Samo da vam kažem da su nam potrebne odgovarajuće kompetencije. Naravno da ćemo eh, i školovati ljude u sve većoj mjeri kako bismo imali te kompetencije. U svakom slučaju eh, ćemo ih imati eh, sve više prisutne i iznutra, ali evo, moramo reći da imamo 500 milijuna europskih građana, da imamo tu ambiciju da rastemo oko 2% u smislu gospodarstva na europskom kontinentu, što nam omogućuje omogućiti ne samo gospodarski napredak, već i socijalni napredak, a do 2050. godine ćemo imati otprilike 400 milijuna europskih građana, to su neka predviđanja, što znači da ćemo morati raditi na našoj konkurentnosti. Sve ono što radimo ovdje, sve ono o čemu smo govorili, naravno da ima za cilj ne samo to da budemo u potpunosti sposobni preživjeti bez misija, već isto tako i da možemo dakle, živjeti na jednom svijetu koji će 2050. godine imati eh, ne više 7 nego 8 milijardi stanovnika. Evo, žao mi što sam mogao potpuno se odgovoriti na sva vaša pitanja u ovom kratkom vremenu. Hvala vam. Hvala i vama. Hvala vam. Možemo vam zapljeskati. Euh, a sada imamo pauzu od jedne minute i onda krećemo sa našom sljedećom temom sa ECDC-om, eh, e Agencijom za eh, sprječavanje širenja bolesti. Hvala vam. we Nastavljamo sa sastankom. Prije nego što krenemo na razvinu gledišta sa izvršnom direktoricom ECDC-a, imam samo nekoliko e, priopćenja o, u vezi s našim dnevnim redom. Glavna obavijest je da nakon Brexita i nakon odlaska naših kolega iz Velike Britanije promijenio se brojčani sastav našeg odbora, kako je to usvojeno na plenarnoj, i od danas Envi odbor čine 81 zastupnik, a ne 76 kao prije. Trenutačno smo usred procesa, dakle definiran je brojčani sastav, ali još uvijek nemamo točna imena zastupnika. To će biti službeno odobreno u Strasburu sljedeći tjedan. Nekoliko političkih klubova je zatražilo da se odgodi glasanje koje smo trebali imati danas i mi smo pristali e, na to da odgodimo glasanje. A o europskom semestru ćemo o tom mišljenju ćemo glasati čim budemo imali puni sastav e, i novi sastav sa novim zastupnicima. A to ćemo imati sljedeći tjedan u Strasburu. Dakle, to je glavna moja obavijest. Osim toga, jedna kolegica, a zapravo Veronik Triljele Noarme, zamolila da pozdravim E, skupinu posjetitelja iz regije auvergne rhône Alps iz Francuske. Evo oni sjede e, gore s lijeve strane. A ne, pardon, otišli su. A, ali evo, zapravo otišli su, ali naravno bili su dobrodošli. A sada idemo na drugu točku, važnu točku danas. Dakle, to je razmjena gledišta razmjena gledišta s izvršnom direktoricom. ECDC-a u vrlo važnom trenutku s obzirom na izbijanje koronavirusa. Zamolio sam direktoricu da se uglavnom usredotoči upravo na koronavirus. Nećemo govoriti samo o tome, ali to će ipak biti najbitnija tema. Dakle, što vi radite, e, kakva je razina rizika, kako se svime time upravlja u Europskoj uniji, te na globalnoj razini. No naravno, molim vas da e, malo vremena posvetite i ostalim temama, zato što ECDC se ne bavi samo koronavirusom. Hvala vam što ste došli. Evo, izvolite. Imate od 10 do 15 minuta, a nakon toga ćemo imati vremena za pitanja i odgovore. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, što ste me pozvali na ovu razmjenu mišljenja. Najviše želim zahvaliti Ani Kopčinski, ona je naša nova kontakt, e, zastupnica za kontakt sa agencijom, te e, dvoj, dvoje zastupnika parlamenta koji su u našem upravnom odboru. Gospodin Kuković i gospođa Kopa. Dame i gospodo, kao što je predsjedavajući rekao, e, danas ćemo govoriti o jednoj konkretnoj temi, ali bih vam htjela skrenuti pozornost i na to da, iako ćemo se usredotočiti na koronavirus, to je virus, e, i zapravo govorit ću o virusima i bakterijama koji stvaraju e, probleme u Europi. I želim vam e, reći da mi to sve pomno pratimo. U proteklih mjesec dana smo objavili i radili na četiri ocjene rizika za koronu rizika i još tri. Dvije su bile posvećene izbijanju patogena koji su otporni na lijekove i to je Mm, zapravo, zapravo sam vam samo htjela najaviti e, o čemu ću još danas govoriti. Da, imamo tehnički problem. No dobro. Htjela bih e, vas malo vratiti u prošlost. Sjetite se 2003. Tada smo razgovarali o jednom drugom koronavirusu, to je koronavirus iz grupe e, SARS. I zbog toga je zapravo i osnovana naša agencija. Danas, 15 godina kasnije, ECDC je agencija sa 280 zaposlenika iz 26 zemalja članica Europske unije i naš proračun godišnji je 60,5 milijuna. A sada prelazim na novi koronavirus. Koronavirus je identificiran još davno, još sredinom 60-ih i zapravo zna se da može zaraziti i ljude i životinje. Od 2003 već smo imali dva, dva nova soja koronavirusa koji su bili patogeni za ljude, a 2012. E, MRS, MERS, a prije toga je bio SARS. E, ovaj virus koji je identificiran 2019. u Kini je novi soj kojeg prethodno nismo bili identificirali. Izbijanje novih virusa i pojava takvih virusa među ljudima je uvijek naravno predstavlja brigu. pogotovo kada se ne zna dovoljno o karakteristikama virusa, o tome kako se širi, mm, te kako liječiti te infekcije. Je li problem riješen? Ne, dobro. Mi imamo dakle operativni centar za hitne slučajeve i trenutačno radimo na razini 2 e, našeg plana. Plan 2 je zapravo najviša e, razina, a imamo tri stupnja. E, I tu radimo u jednoj, dvije ili tri smjene, a trenutačno radimo u dvije smjene. Šteta je što sada ne možete vidjeti prezentaciju, jer sam vam htjela pokazati jednu kartu. I don't think this was this. Okay, uh, maybe I can show you later. Dobro, možda ću vam to uspjeti i pokazati malo kasnije. Ali htjela sam vas samo ažurirati kakva je situacija od jutros. Diljem svijeta smo imali 17.383 potvrđena slučajeva koronavirusa i 362 smrtna slučaja. Većina su u Kini a sve su smrtni u Azijima. 261 u Kini, 361 u Kini i jedan na Filipinima. U Europi trenutačno imamo 25 slučajeva, 21 u Europskoj uniji, 2 u Ujedinjenoj kraljevini i 2 u Rusiji. Malo ću vam kasnije pokazati što sve činimo, jer ćete onda moći vidjeti što smo sve pripremili, dakle jednu našu web stranicu koju svakodnevno ažuriramo i objavljujemo najnovije informacije. Na taj način želimo osigurati da informaciju dostupnu, e, dospiju do javnosti, a ne samo do e, zdravstvenog osoblja. Naše ocjene rizika koriste i mediji i e, zdravstvene ustanove kako bi iskomunicirale situaciju sa javnošću i imamo jako puno kontakata s medijima preko kojih također pokušavamo prenijeti sve što znamo. Trenutačna situacija u Europskoj uniji. Dakle, 21 je slučaj zabilježen u Europskoj uniji i sada je cilj ograničiti širenje bolesti. To je ono čime se trenutačno najviše bavimo. E, kolege u zemljama članicama to također rade i to e, na način da pokušavaju napraviti ranu dijagnozu, izolirati pacijente, identificirati e, sve kontakte koje su te osobe imale i onda to pomno pratiti. Dakle, to se radi i od tih 21 slučajeva osam e, e, osoba je zaraženo u Europi, u Njemačkoj i jedan u Francuskoj, a svi ostali su uvezeni. Dakle, su došli u Europu. Stoga u ovom e, trenutku situacija u Europi je pod kontrolom. Ah, that later. Now, um, as the goal of the um, uh, outbreak support cilj podrške koju naša agencija pruža jest da zemljama pomognemo da se zadrži daljnje širenje bolesti. Materijal koji pripremamo je usmjeren upravo prema tom cilju. Stoga, osim e, četiri ocjene rizika koju smo pripremili, posljednja je e, objavljena 31. siječnja. Isto tako definirali smo kako će se izvještavati o slučajevima. E, definirali smo smjernice za e, otkrivanje kontakata i još nekoliko tehničkih dokumenata koji bi zemljama e, trebalo pomoći da se one na jedan usklađen način bave dakle tim sumnjivim slučajevima kako da identificiraju osobe s kojima su ti ljudi bili prethodno u kontaktu, što učiniti s tim ljudima i zadnji dokument koji je objavljen preko vikenda odnosio se na e, mjere prevencije i kontrole e, širenja zaraze. Isto tako smo objavili smjernice, e, laboratorijske smjernice i jedna od naših aktivnosti kojom pratimo stanje pripravnosti u zemljama napravili smo jednu um, anketu među laboratorijima da vidimo jesu li zemlje uopće, uh, da li zemlje uopće mogu uh, identificirati i otkriti taj virus. Nisam još vidjela konačne rezultate, no koliko znamo, um, zemlje mogu uh, utvrditi a osim, dakle, postoje li, mogu, postoje li zaraze, a laboratoriji mogu također identificirati te e, viruse. Zatim smo razvili i obrazce za brošure za zdravstveno osoblje te za putnike. I dakle, tu je jedan dio koji se odnosi na putovanja e, u Kinu i za one koji se vraćaju iz Kine. Ti obrazci se mogu prevesti po zemljama, a isto tako se mogu prilagoditi tako da budu primjereni za nacionalni kontekst. I tu se mogu staviti nacionalni logotipovi i tako dalje. Currently uh, Trenutačno pripremamo jedno istraživanje mm, o stanju opće pripravnosti u zemljama, a posebno se to odnosi na pripremljenost bolnica. Naravno, sve to ne radimo sami, već surađujemo svakodnevno sa komisijom, sa općom upravom Sante, dakle za zdravlje, sa svjetskom zdravstvenom organizacijom i e, e, uredom e, za Europu, te sa OECD-om, te sa nadležnim tijelima i u Kini. Isto tako kontaktirali smo i relevantne organizacije u Africi da vidimo e, do koje mjere su oni spremni za upravljanje e, ovim slučajevima. A sada trebam e, dakle, tu ocjenu rizika. Htjela sam sažeti naše aktivnosti procjenom, ocjenom da vidite na koji način mi gledamo, kako izgleda rizik u Europskoj uniji. Dakle, mogući učinak ovog virusa je velik. Vjerojatnost da će se europski građani koji žive ili posjećuju uh, provinciju u Kinu je visok. Vjerojatnost da će se građan, europski građani koji žive u ostalim kineskim regijama zaraziti. Dakle, za sada se to smatra da je umjereno, ali bi se to moglo povećati u sljedećih nekoliko tjedana. Zatim, umjerena je do visoka vjerojatnost da ćemo imati još slučajeva koji će biti uvezeni unutar Europske unije. I ako su slučajevi rano otkriveni i ako se pokrenu primjerene mjere za E, prevenciju i za kontrolu, pogotovo u e, zdravstvenim ustanovama, vjerojatnost da ćemo zadržati vjerojatnost da ćemo uspjeti e, vjerojatnost da će se to proširiti je niska naravno ako se no ako se slučajevi kasnije uoče i ako se mjere ne budu premjenjivale, onda je rizik će vjerojatno biti e, visok. I ovime sam htjela e, zaključiti ovaj dio o koroni, o virusu korona. E, no, naravno, mogla bi ići u detalje, ali zapravo bih radije čula vaša pitanja. Još bih sada istaknula mm, nekoliko primjera ostalih prijetnji. Neke od njih se odnose na ospice. U protekle tri godine u Europskoj uniji 53 slučajeva, tisuća slučajeva je zabilježeno i 95 ljudi je umrlo od ospice. To je bolest za koju imamo cijepivo koje je jeftino i koje je vrlo učinkovito. I to je uglavnom zbog toga što E, kruže pogrešne informacije i jako puno ljudi je zabrinuto zbog cijepiva i zbog toga je, su 2018. objavljene preporuke vijeća o jačanju suradnje e, protiv e, bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem. I u sklopu tih preporuka ECDC trenutačno radi na europskom portalu za cijepiva. To će dakle biti europski portal. I mi bismo ga htjeli e, brendirati kao izvor e, točnih i pouzdanih informacija za sve one koji traže takve informacije o cijepivima. E, taj će model biti pokrenut krajem travnja u sklopu Europskog tjedna imunizacije. Drugu prijetnju sam već spomenula, a to je otpornost na antibiotike. Jedna od ocjena rizika koja je zapravo objavljena danas se bavi e, izbijanjem jedne bakterije u Litvi i još jedna E, ocjena mm, koja će biti objavljena ovog tjedna se odnosi na e, izbijanje šerihje koli u nekoliko europskih zemalja. Svake godine oko 33 tisuće ljudi umire upravo zbog posljedica otpornosti e, na patogenih organizama na antibiotike. A to se može usporediti i sa dakle, hiv tuberkulozom i i gripom zajedno. Tako da to vam je, e, to kao, što vidite, značajna prijetnja. I još sam vam htjela govoriti o tome da mm, imamo i izvan europske aktivnosti kako bismo zaštitili Europu. Tu surađujemo sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i sa općom upravom EKO i trenutačno je jedan od naših članova u Kongu gdje e, još uvijek e, nije završena epidemija ebole. E, približava se kraju, no to još uvijek nije riješen problem i to traje već sad godinu i pol. Zatim htjela sam istaknuti još neke stvari iz 2019 budući da ovdje govorimo o našim aktivnostima u prošle godine. E, imali smo dakle brze ocjene rizika, to 23 takve ocjene, a ove godine smo ih pripremili već 8, tako da vidite da ove godine izgleda e, radimo malo intenzivnije. Imali smo 58 tehničkih izvještaja o različitim temama. Imali smo e, pisane, pisana pitanja iz parlamenta E, nismo imali toliko puno koliko smo imali inače, budući da se lani mijenjao e, parlament. I objavili smo 86 znanstvenih e, članaka u relevantnim publikacijama. Prioritetna područja, dakle borba protiv otpornosti na antibiotike, raditi dalje na provedbama, na provedbi preporuka vijeća o sprječavanju širenja bolesti koje se mogu e, spriječiti cjepivima, zatim ostvariti ciljeve održivih e, razvoja, pogotovo se to odnosi na hepatitis, HIV i na tuberkulozu. Isto tako e, radimo i na e, e-zdravstvu te provodimo program Foresight to znači da pokušavamo predvidjeti što e, će se dogoditi, dakle što, je, e, što nam se sprema kako bismo bili spremni. Podržavamo i zemlje članice u njihovim aktivnostima i radimo malo i na našim internim mehanizmima da vidimo što se sve može učiniti. Naš upravni odbor je ovaj plan odobrio prije dva mjeseca i trenutačno budući da velik dio nas radi na ovom novom koronavirusu u ožujku ćemo morati našem e, upravnom odboru morati predstaviti popis aktivnosti koje zapravo nećemo uspjeti obaviti. I na kraju htjela sam vam pokazati ključne riječi iz naše osnivačke uredbe. Žao mi je što to ipak ne možete vidjeti zbog tehničkih problema. Prezentaciju ćete svakako dobiti pa ćete moći sami pogledati, a ja vam zahvaljujem na pozornosti. Aha, sad je proradilo. A nije. Uh, Hvala vam lijepa. U svakom slučaju proslijedit ćemo uskoro svima vama ovu prezentaciju. Ja je imam ovdje na stolu i to je jedna od prednosti predsjednika. I ona sadrži zanimljive karte, brojke i tako dalje, tako da bi bilo poželjno da se proslijedi i ostalim zastupnicima. Ako je uspijemo postaviti na računalo, onda se možete njome poslužiti pri odgovaranju na pitanja zastupnika. Započinjemo sa kontakt osobama za odbor ENVI. Gospođa Pošinska, na dvije minute. Hvala. Gospodine predsjedniče, poštovani kolege, gospođo direktorice, dobar dan. Mi smo stalno u kontaktu, nedavno smo se susrele u mojem uredu i drago mi je što postoji tako intenzivan dijalog e, između Europskog parlamenta i ECDC-a i naravno bilo bi mi još draže kada bi se ovi susreti organizirali iz drugih razloga, a ne zbog ove moguće pandemije i zbog ove ugroze koju predstavlja koronavirus. Tijekom našeg susreta e, direktorica je govorila o pripremama koje poduzimaju zemlje članice za suzbijanje koronavirusa. Neke zemlje članice su ponudile pomoć u provedbi dijagnostičkih i laboratorijskih testova i ako zemlje članice zatraže dijagnozu u sumnjivim slučajevima. Takva suradnja i međusobna pomoć već postoji. Europska unija poznaje ovakve viruse. Imali smo MERS 2012. godine i prije toga SARS i imamo dosta dobru zdravstvenu infrastrukturu koja je sposobna nositi se sa ovim problemima, ali moramo biti oprezni. Imam tri kratka pitanja. Budući da je ECDC izvršna agencija Europske komisije, može li ona nuditi pomoć za poduzimanje usklađenih aktivnosti, primjerice primjenom jedinstvene diagnostičke metode za slučajeve u kojima se sumnja da su europski građani zaraženi koronavirusom ili u slučaju drugih državljana koji se nalaze na europskom teritoriju. I kada bi se virus počeo širiti europskim teritorijem, kako će ECTC primijeniti preporuke komisije za prepoznavanje vektora prenosioca i osoba koje su prouzročile zarazu i kako će omogućiti njima pristup dijagnostičkim testovima. Ravnateljica je nadalje podsjetila na suradnju sa e, Kineskim centrom za zarazne bolesti. Zanima me imate li izravne kontakte s njima ili samo putem Svjetske zdravstvene organizacije i nacionalnih izaslanstava. Još jednom hvala inače i hvala na ovom stalnom kontaktu s vama. Hvala. Imamo već četiri do pet pitanja u jednom. A mislim da bi i ostali htjeli postaviti pitanje, onda ćemo dati odmah riječ ravnateljici centra. Hvala. Pitanje koje se tiče laboratorijskih e, testova i pomoći. Naravno, neke zemlje su ponudile takve testove drugima, ali u situaciji u kojoj nismo imali sadašnje slučajeve, nego snažno širenje virusa. Dakle, u takvoj situaciji ne bismo preporučili diagnosticiranje svakog pojedinog slučaja. To bi jednostavno previše opteretilo diagnostičke laboratorije. Trebali bismo osmisliti algoritam koji bi nam omogućio da kontroliramo kretanje zaraze. No naročito e, ne biste testirali sve, naročito ako imate klastere. E, isto smo postupili i tijekom pandemije kada nismo diagnosticirali svakoga jer ako imate skupinu ljudi sa sličnim simptomima i jednoga koji je diagnosticiran takvim virusom, onda je logično pretpostaviti da i ostali su zaraženi istom bolešću. Dakle, trebalo bi vidjeti kako će se to organizirati kako bismo dobro iskoristili raspoložive resurse. Što se tiče kineskog e, centra za kontrolu bolesti, imamo takvu suradnju s njima i u stalnom smo redovitom kontaktu i također smo dobili prevedenu verziju njihovog izvješća o situaciji Tamošnji kolege su naravno pod velikim pritiskom. Nama se čini da oni čine sve što je u njihove moći kako bi nam e, dostavili raspoložive informacije. Evo, sada krećemo na spontano javljanje za riječ. Pročitat ću popis onih koji su se javili. Mr. Sadas, Azekamp, Mr. Wallace, GMS, One more, two more, three more over. The next one will cost a lot of points. Okay, so good. So we have the whole list. Uh, please try to stick to 130. Molim vas da se držite minute i 30 kako bi ravnateljica imala dovoljno vremena za davanje detaljnih odgovora. Petar Lize je prvi. Hvala gospodine predsjedniče i hvala što ste odgovorili na moj zahtjev u ime Pučana o tome da razgovaramo o ovoj temi. Mnogi se brinu zbog situacije Iako je istina i da u drugim slučajevima imamo više zvrtnih slučaja, recimo u slučaju amer i to je s ispravnošću spomenuto. Na, naravno, e, ne smijemo izazivati paniku, no ipak e, trebamo biti dobro informirani. Hvala na ovim pruženim informacijama, ali naša zadaća je sada umiriti ljude, ne širiti paniku i pokazati da imamo kontrolu i da doista želimo suzbiti epidemiju u Europi. No, imam dva pitanja koja se postavljaju ljudi. Dakle, e, u mojem e, izbornom okrugu imam e, također jednu tvrtku koja proizvodi izravno u Wuhanu i imamo razmenu s njima. I još jedno pitanje koje se tiče ljudi. Dakle, možemo li očekivati jednu mutaciju virusa koja bi bila još opasnija ili nije možda to toliko izgledno prema vašim stručnjacima i također e, neki stručnjaci kažu da e, kineske vlasti ne dostavljaju ispravne brojke. Dakle, imate li možda neka, neka razloge zbog kojih bi se smatrali da ta tvrdnja stoji ili jeste li, smatrate li dobro informirani? Jutta Götterlund. For... Jutta du u er ime SID-a. Tack eh, eh generaldirektör Ammon för att du har kommit. Hvala vam lijepa. Hvala vam ravnateljice na današnjem dolasku i zabranoj temi koja je vrlo korisna za nas ne samo u pogledu pitanja koja nisu toliko akutna i dugoročnija, ali na koja jedno moramo reagirati. U ovom slučaju je doista važno čuti nešto o vašem radu i o iskustvu koje smo do sada prekupili u Europi, što znači da možemo biti mirni u vezi sa širenjem ovakvih virusa i s obzirom na iskustva stečena iz eh, pandemije SARS-a i MERS-a. Slažem se sa prethodnim govornikom da ne smijemo širiti paniku, moramo biti ipak oprezni na oprezu i također razmjenjivati informacije i dobre prakse između zemalja članica i moramo zaštititi ljude od ove bolesti kako da se ne bi povećao broj oboljelih. I doista mi je drago što ste ostvarili u suradnju koju ste opisali sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Mislim da pitanje koje ću postaviti je jedno otvoreno pitanje. Dakle, kada ljudi dolaze iz Kine, očito je da se mnogi pitaju nose li ti ljudi sa sobom e, uzročnika bolesti i jesu li spremni nositi se sa e, simptomima i jesu li spremni ograničiti svoje kretanje među ljudima. No, u drugoj fazi, kada ste zaraženi, kada ste došli u dodir s drugim ljudima na putu, možda se ne sjećate s kime ste došli u dodir i možda ti ljudi neće biti niti toliko oprezni. Dakle, kako možemo to spriječiti da recimo druga generacija zaraženih, da se tako izrazim, budu upozoreni na moguće simptome koji bi se mogli pojaviti kao posljedica te bolesti. Drago mi je što ste spomenuli i ospice, to je sjajno. I također, to će se nadovezati na ono što su rekli drugi govornici. I drago mi je da ste spomenuli i antimikrobnu otpornost. Ja bih se htjela usredotočiti na to više i također e, što vi očekujete od nas u Europskom parlamentu po tom pitanju? Ja sam e, dobro shvatila ono što ste željeli reći, ali zanima me točno što e, želite od nas. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Gospođo predsjednice, ova epidemija nam pokazuje da je globalna i da im moramo imati ujedinjen i solidan odgovor na to. Virusi ne znaju za granice, a rješenja se nalaze na međunarodnoj razini i svakako na europskoj razini. I u tom smislu pohvaljujem e, aktivnosti Europske unije, posebice one aktivnosti koje se tiču praćenja koordinacije e, ove bolesti. Ja sam liječnica i svaki dan zaprimam od sanitarnih vlasti u mojoj zemlji e, transpoziciju preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i drugih za tetman tretman e, pacijenata koji su zaraženi koronavirusom. E, te informacije su jako dobro zastavljene i jako su čitljive, ali zanima me kolika je provedba tih preporuka u različitim zemljama na svijetu, posebice u onim državama e, kojih se ovo prije svega tiče. Jer kada se radi o prenosivim bolestima, preporuke imaju smisla samo ako ih svi slijede. Gospođo direktorice, imate li neku procjenu koliko se koriste i provode te preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, posebice naravno kada se radi o teritoriju Kine. Hvala vam. I još tri pitanja i onda ćemo dati riječ ravnateljici. Gospođa Benio, ima ideja. Madame la directrice. Gospođo direktorice, cijeli svijet izgleda da je zahvaćen e, velikom zarazom sa širenjem, e, sa brzim širenjem koja je rijetko takva ovog koronavirusa. Brojke već e, ukazuju na to i nismo zaštićeni od toga da od te epidemije u nekoliko dana se razvije pandemija. Slobodno kretanje ljudi, migracijska politika i kontrole na granicama koji nedostaju omogućavaju lako širenje ovog virusa. Ha da. Vidimo da se u nekoliko dana e, pojačano vrši kontrola na ulazima u državu, posebite na značnim lukama, ali e, cestovne kontrole i međueuropske kontrole e, i dalje nedostaju. U isto vrijeme Rusija je svoju kopnenu granicu sa Kinom zatvorila, te je prestala izdavati vize kineskim državljanima. Ne smijemo biti psihotični, ali Europski centar za sprečavanje kontrolu bolesti, za ne bi on trebao pozvati države Europske unije e, da se suspendira Schengen privremeno i da se privremeno isto tako suspendiraju migracijske politike. A ako, tome, ako do toga ne dođe, što nam preporučujete? Hvala vam e, na vašim odgovorima. Gospođo Rivazi u Zelenih. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam gospođo direktorice. Ja mislim da se još javljaju neka pitanja o tom koronavirusu i mene zanima imate li vi nezavisnu stručnost o tome. Primjerice, znamo li odakle dolazi? Jer Možda je to od nekog šišmiša, onda je netko rekao da je to tržnica u Wuhanu, a po zadnjim informacijama e, to ipak nije virus koji dolazi iz te tržnice, što znamo o tome. Zatim, e, govori se mnogo o tome koliko se taj virus e, može mutirati. Što se toga tiče, jeste li uspjeli obaviti genetske analize, vidjeti prema onim prvim koronavirusom iz Kine i onome e, koji postoji u Francuskoj, e, tu već neka mutacija što, ti, se tiče e, genetskog ustroja. Mnogo ljudi si postavljaju također i pitanja primjerice ljudi koji su došli u Francusku, koji su sada tijekom dva tjedna u karanteni, a je li kontaminacija dva dana, deset dana ili četrnaest dana? I što se tiče Europskog parlamenta, dok god smo u Europi imamo zdravstvene strukture koje se mogu e, e, brinuti o tim ljudima, izolirati ih, e, preuzeti ih, ali što se tiče država AKP-a, Afrike, Karibe i Pacifika, tu je u slučajevima zaraze situacija složenija. Imate li neke specifične preporuke za njih kako bismo imali dijagnoze, jer vi govorite da je dijagnoza vrlo važna, da je potrebna kako bismo znali radi li se jednostavno o gripi ili o bolesti koju je prouzročio koronavirus. I mene zanima koje su vaše poruke s tim u vezi. Hvala. Eh, Gospođa Hazekam ima prvo, eh, posljednje pitanje u prvom krugu. Hvala gospodine predsjedniče i hvala mm, ravnateljici na njezinom izlaganju. Imam e, više pitanja koja se tiču antibiotika, antimikrobne rezistentnosti i naročito u stočarstvu. Ali usredotočit ću se na koronavirus. Prema Reutersu, dobar dio zaraze možemo pripisati jednoj e, tržnici svježom robom u Wuhanu, a tu su se nalazile i hobotnice, zmije i druge takve životinje i znanstvenici još e, iz vremena Sarsa upozoravaju na štetnost konzumiranja divljih životinja jer se i SARS širi jedanjem e, mesa divljači i također je virus ARSA iz 2012. godine prešao sa e, deva na ljude. Dakle, smanjenje potrošnje takvog mesa može li tako smanjenje smanjiti i zarazu, odnosno ne bismo li trebali zaustaviti trgovinu takvim dobrima između Europe i Kine. To bi bilo bolje i za ljude i za životinje. Hvala. Izvolite, gospođo ravnateljice. Sve laka pitanja. Hvala vam lijepa na svim ovim pitanjima. Ona pokrivaju dosta široku lepezu područja. mogućnost mutacije virusa. To je pitanje dva put postavljeno. Da, istina je, virusi mogu mutirati. No, s različitom učestalošću. Kada je riječ o ovom novom virusu, još nemamo podataka o tome. Imamo osjećaj da se o tome jako dugo govori, ali od pojave virusa prošlo je samo tri tjedna. Dakle, moramo si priznati da postoji niz pitanja na koja za sada ne možemo dati odgovor. Možda ćemo to moći za nekoliko tjedana, ali ne sada. Dakle, to je pitanje koje ne možemo odgovoriti sada, ali svakako se treba njime pozabaviti jer bi mutacija utjecala na dijagnostiku u laboratoriju i na liječenje? To je važno pitanje, istina, ali sada ne mogu dati odgovor na njega. Zatim, točne brojke iz Kine. Nema nikakvih naznaka o tome da bismo dobivali pogrešne brojke. U proteklih nekoliko dana sigurno ste vidjeli da je došlo e, da, do pojave više zaraženih osoba od 1200 e, novih prijavljenih slučaja od prije dva dana, a sada je to 2800, dakle došlo je do porasta u posljednjih 7 do 10 dana. No, to meni ne govori da Kina nešto krije, nego da zapravo primjenjuju bolje dijagnostičke metode i metode praćenja. Da konkretno odgovorim, evo za sada nema naznaka o tome da bismo trebali sumnjati u te informacije, ali čak i kada bi tako bilo da su informacije pogrešne, mi najvjerojatnije ne bismo znali. Da sad je stvar jasnija. Da, to ne pomaže, ali možemo se samo oslanjati na dostupne informacije i špekulacije u ovoj fazi nikako ne pomažu. Naravno, pratimo razvoj situacije i kad bismo vidjeli bilo kakve neusklađenosti, onda bismo e, i kineske vlasti pozvali na red, ali za sada nije bilo razloga za sumnju. Zatim postavljeno je pitanje što učiniti s ljudima koji dolaze u europske zemlje iz Kine. Pa to je na kraju krajeva u nadležnosti nacionalnih zdravstvenih tijela. Ne mogu vam, nažalost, pokazati ovu informacijsku brošuricu gdje imamo dio o tome kako ljudi trebaju postupati kada dođu iz Kine. To znači da ako imaju simptome infekcije dišnih puteva, da se trebaju obratiti svojem obiteljskom liječniku ili otići u bolnicu ili u neku drugu zdravstvenu ustanovu i ispuniti odgovarajući obrazac u kojem će navesti ne samo svoju e, e, liječničku povijest, nego i e, svoja putovanja. Jer naravno u ovo doba su respiratorne infekcije vrlo učestale i kada bi se svi javili sa takvim simptomima u bolnice, onda bi laboratoriji bili preopterećeni i to ne bi donijelo nikakve koristi. Također, e, te osobe u obrazu trebaju navesti gdje su bile i kada su bile i u kojem dijelu Kine. Evo, to su preporuke iz te brošure. No, u svakom slučaju, svaka zemlja je izradila svoju verziju te brošure. Zatim e, imali smo pitanje o procjeni provedbe preporuka Svjetske zdravstvene organizacije u Kini. Nemamo takvu procjenu. Možemo se raspitati o tome i ja ću preuzeti to na sebe i vidjet ću kojim informacijama raspolažu u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, ali nije naša zadaća to provjeravati. Možemo se raspitati kod kolega u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Zatim, Pozvali ste nas da tražimo od zemalja članica Europske unije da suspendiraju Schengen, pa to nadilazi naše ovlasti kao agencije. To je političko pitanje i to je politička odluka na kraju krajeva. sa znanstvenog stajališta u Europi to sada ne bi bilo opravdano. Odakle dolazi virus? Vrlo zanimljivo pitanje. Sjetit će se da se na početku da je rečeno da su svi slučajevi povezani sa tom tržnicom životinja u Wuhanu. Ispomenuli ste i druge koronaviruse u ovom stoljeću koji su barem djelomično imali neke veze sa životinjama. I ta je ta tvrdnja također zvučala uvjerljivo, ali uskoro se ispostavilo da to ne može biti jedini način prijenosa jer od prvih stotinjak slučajeva samo polovina je imala dodir sa tom tržnicom. Tako da možda smo na početku imali neki životinski prijenosnik tog virusa, ali očito je virus već imao sposobnost prelaska sa životinja na ljude i to se vrlo brzo pokazalo. I ono što se sada događa u Kini je prijenos sa e, ljudi na ljude, a ne sa životinja na ljude. Razdoblje inkubacije. Pa mi upravo učimo o tome s vremenom. Prema sadašnjim procjenama, između 3 i 12,5 pol dana Tako da ovo razdoblje zadržavanja od 14 dana ili razdoblje karantene bi trebalo pokriti cijeli taj period možda prepoznamo kasnije i drugčije razdoblje, tako da ćemo se prilagoditi. Neki virusi imaju inkubaciju od 21 dana. Dakle, ako se ispostavi da je inkubacija dulja, onda ćemo prilagoditi naše procjene, naše preporuke. Zemlja AKP-a, to je svakako istina i zato imamo i e, dijalog sa afričkim CDC-om. Niste vidjeli kartu, ali iz karte je razvidno da nije prijavljen niti jedan slučaj na tom kontinentu. I imamo i dobru suradnju sa afričkim CDC-om koji je ponudio svoju pomoć i nama ako to bude potrebno. Evo, nadam se da sam odgovorila na vaše pitanje, gospođo Hazekamp, o trgovini divljim životinjama. To sada ne bi pomoglo. No, ne želim reći da to ne bi imalo um, veliki učinak na širenje koronavirusa. I imali smo i druga pitanja koja se nisu ticala koronavirusa. Evo, možete to ostaviti za kasniji krug. Evo, sada e, krećemo ponovno sa novim krugom pitanja. Gospođa... Hvala vam, direktorice, što ste došli i iznijeli nam sve o ovoj važnoj epidemiji. Mene ono zanima ovo što ste govorili u vašem zadnjem dijelu, dakle, ova nova izbijanja te kapacitet ECDC-a i e, zemalja članica da se nose sa e, novim bolestima s obzirom da jesmo sada trenutačno u sezoni gripe. A isto tako e, spomenuli ste i izbijanje ospica, pa zanima me kako upravljate tom situacijom. Zatim, kakav odnos imate sa Kineskim centrom za kontrolu bolesti? Znam da Znate li ima li svjetska e, zdravstvena organizacija osoblje na terenu, znam da to ne spada pod vašu nadležnost, ali da se provjeri jesu li ovi slučajevi koji su, e, o kojima se izvještava, jesu li pouzdani. Hvala vam. Gospodin Polčak u ime kluba zastupnika Pučana. Hvala vam. Ja sam htio postaviti pitanje e, o otpornosti na antibiotike. E, to je vrlo interesantna rasprava koja se i tekako e, tiče naših građana. Spominuli ste na tisuće smrtnih slučajeva koji su povezani sa antimikrobnom rezistencijom. E, koje su još informacije koje bismo morali e, prenijeti našim građanima i zar ne bi Europska unija trebala biti aktivnija i jasnije objasniti građanima što antimikrobna rezistencija e, znači i kako se zapravo i što zapravo građani moraju učiniti kako bi se od toga zaštitili. Gospodin Torvalac, izvolite. U ime kluba zastupnika Renew. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala i vama, direktorice, što ste ovdje. Kad ćemo konačno shvatiti što se događa u Kini? Pa isto se događa što se dogodilo i prošli put. Vidjeli ste članak u New York Timesu a o jednom epidemiologu koji je pokušao o, tome obavijestiti nadležna tijela. Dakle, imate isti obrazac autoritarne e, države koja nastoji sakriti informacije. Stoga smatram da bismo u pitanje trebali uputiti i svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. E, zato što ovaj autoritarni režim u Kini je zapravo smrtonosna zamka. Gospodin Gonzales Kazares u ime socijalista. Hvala vam. E, dobro nam došla direktorice u ovaj e, odbor, što ste došli pogotovo ovako virus s obzirom na izbijanje ovog virusa. tako da možda stanemo na kraju i panici. Već smo vidjeli ovaj film. I sada moramo uzeti e, resurse koje imamo i znanje koje imamo od ranije i sve ono što smo, sve one lekcije e, koje smo naučili iz se. Dakle, SARS, Ebola, e, razno razne gripe, ptičje, svinska gripa. Dakle, već smo opet, to, to smo već sve prošli. Imamo sve naše protokole i mislim da uopće nema smisla paničarati. Moramo biti odgovorni i paziti na međunarodnu trgovinu. Ne smijemo za, e, zaustaviti trgovinu zbog ovoga. Nemojmo e, paničariti, nemojmo e, popuštati populistima koji pričaju o strašnim pandemijama kad one to nisu. Prema onome što se zna o virusu, što smatrate, budući da imate e, algoritme za prevenciju i kontrolu, kada smatrate da biste mogli imati algoritam koji bi nam mogao pomoći u dijagnozi? Najozbiljniji slučajevi izgleda da razvijaju nekakve sindrome e, respiratornih infekcija i tu nam pomože, tu bi nam mogao pomoći protokol musta to je, e, recimo, mislite da bi nam to moglo pomoći u liječenju najozbiljnijih slučajeva? I da li ti pacijenti koji imaju taj sindrom e, respiratornih problema, da li e, na njima funkcioniraju konvencionalne metode liječenja? A sada ovdje govorimo o koronavirusu, a ali u Africi, u Kongu, imamo 3000 bolesnika od ebole, zaraženih ebolom i više od 2000 umrlih. Stoga me zanima koja su predviđanja stvarne remisije i kontrole ebole u Kongu. Jer čuo sam da su neki međunarodni akteri napustili teren. Hvala vam, a sada u ime zelenih riječ ima gospođa Mec. Hvala vam što ste došli, hvala vam na objašnjenjima. Mene zanima, zapravo vi ste nam već, mene zanima što će ECDC učiniti po pitanju sprečavanja širenja virusa, ali vi ste već puno toga rekli. E, rekli ste da se to proširilo sa tržnica, jedne ili nekoliko tržnica. Stoga me zanima više o kontroli e, uvoza mesi divljače iz, u Europu te kako se kontroliraju te bolesti. Dakle, je li uvoz 270 tona godišnje mesa divljači u Europu može li ta trgovina biti izvor novih bolesti koje se šire sa svijesti. 2014. nakon ebole, krize ebole i kontaminacije virusom mesa koje je bilo nezakonito uvezeno, EFSA je priznala da postoje ozbiljne zdravstvene prijetnje i Dakle, ta nezakonita trgovina predstavlja veliku opasnost za ljude, ali i za sigurnost hrane. Stoga me zanima što se poduzima kako bi se zaustavila ta nezakonita trgovina i nezakoniti uvoz. Hvala vam. Gospodin Volas. Što se tiče koronavirusa, što se tiče transparentnosti oko izbijanja tog virusa, koji su poduzeti koraci, rana identifikacija, sekvencioniranje virusa, rana dijagnoza, te brza izgradnja dvije bolnice. Da li se slažete da su kineski građani i e, kineska vlada odgovorili na izbijanje ove bolesti na jedan stvarno dobar način? Druga stvar, u Irskoj se puno govorilo preko vikenda, stigao nam je jedan avion iz Moskve i na tom avionu bio je jedan kines koji je bio jako bolestan. Ljudi su zadržani u avionu još dva sata, taj je gospodin e, odveden i ispitan i tek je danas objavljeno da nema virus. No svi ovi E, ostali putnici nisu dobili maske, nije im bilo dozvoljeno da izađu iz aviona. Je li to normalno? E, naše tijelo nadležno za kontrolu bolesti, e, njihova web stranica nije ažurirana od prošlog petka. Nemamo popis sumnjivih slučajeva, nema nikakvih informacija o lokaciji i sad vi ste prije spomenuli da surađujete sa zemljama članicama, te da im dajete savjete, te da ste pripremili brošure s informacijama. Onda me zanima kakve e, upute e, ste dali e, čelnicima zemalja poput Irske. A evo, ja sam vam sada opisao kako su oni upravljali tom situacijom. Je li to u redu? Ne želim samo stvarati paniku. Mene samo zanima da li vi smatrate da su E, irske vlasti primjereno reagirale i upravljale tom situacijom. Hvala vam. Evo imate deset minuta da odgovorite na pitanja. Dakle, pitanje kako e, dakle to što se sada bavimo koronom, koronavirusom utječe na eventualne druge viruse i kako se onda njima bavimo. Trenutačno imamo tek pet zemalja u Europskoj uniji u kojima su, imaju slučaj, koje imaju slučajeva. One naravno moraju u to usmjeriti velik dio svojih resursa. Ja pretpostavljam da e, praćenje ostalih e, bolesti normalno funkcionira, no ukoliko dođe do e, izbijanja određenih bolesti i one bi mogle doći do, ne, bi, moglo bi se dogoditi da nemaju dovoljno kapaciteta. Ako u takvom slučaju zemlja članica od nas zatraže podršku, mi to im možemo pomoći, ali isto tako i naš kapacitet je na granici i u jednom trenutku ćemo jednostavno morati definirati koji nam je prioritet. I to vam sad ne govorim sad samo sa europske, za nas, dakle za Europsku agenciju, već i to vrijedi za zemlje. E, mi direktno komuniciramo sa Kineskim centrom za kontrolu bolesti, ne preko Svjetske zdravstvene organizacije. Imamo sporazum o suradnji koji predviđa takvu direktnu, komunikaciju u ovakvim posebnim slučajevima. E, taj smo način komunikacije koristili i ranije, kad je izbila ptičja gripa. I pretpostavljam da Svjetska zdravstvena organizacija ima osoblje na terenu. Mislim da imaju jedan regionalni ured u Manili. A neki naši epidemiolozi su također na stand u i spremni su otputovati ukoliko bude potrebno. Antimikrobna rezistencija i činjenica da bi javnost trebala biti bolje informirana. Svake godine, još od 2008 imamo jedan dan, a onda e, već nekoliko godina zajedno sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom imamo cijeli tjedan E, kada govorimo o toj temi, dakle obraćamo se i građanima, ali i zdravstvenom osoblju. Jer kada e, treba spriječiti ili umanjiti antimikrobnu e, rezistenciju, svako ima svoju ulogu koju treba odigrati. I pacijenti, i liječnici, zdravstvene ustanove, veterinari, političari, svi, svi, svi u društvu jednostavno moraju odigrati svoje. Te se kampanje organiziraju svake godine i svake godine se posvete jednom određenom spektru i mi tu definiramo, pazite, kažemo dakle ovo je vaša odgovornost. U nekim zemljama vidimo da za neke patogene koji su otporni na više vrsta antibiotika, da su dakle dosegle najvišu razinu. E, u nekima to čak pada, tako da očito je da se stvari mogu još promijeniti. činjenica da su Kinezi strogi u mjerama koje provode e, nije nešto što će svugdje funkcionirati. Čisto sumnjam da nešto što e, je se sada provodi u Wuhanu, da bi to funkcioniralo u Europi. No to ne znači automatski da e, Kinezi prikrivaju informacije naš je dojam da Kina koja je bila stvarno kritizirana nakon izbijanja SARS-a, da je Kina stvarno naučila svoje lekcije. Dakle, i kad je riječ o razmjeni informacija i objavi podataka. Tako da meni se stvarno čini da se danas ponašaju drugačije nego prije e, nekoliko godina. Zatim Što se tiče algoritma, sad ako sam vas dobro razumjela, vi ste postavili pitanje o obrascima koliko ljudi zapravo razvije ozbiljnu bolest. To trenutačno još ne možemo reći. Izgleda da je zapravo zaraza prilično blaga, ali postoje naravno ozbiljni slučajevi i smrtni ishodi. No, ako to usporedite sa E, općenitim brojem slučajeva. Smrtnost je još uvijek niska, e, niža nego što je bila za SARS, no moramo biti oprezni s takvim izjavama jer je to situacija sada. Što se tiče liječenja, za sada nemamo specifičnu e, terapiju. Treba dakle liječiti simptome no eh, rade se <clears throat> ispitivanja da vide dakle da li antivirusni lijekovi koji postoje na tržištu da li bi imali učinka. I još je bilo pitanje o Kongu. Vidjeli smo da mm, broj slučajeva koji se objavljuje eh, tokom tjedna ipak polako pada. Izgleda ipak kao da idemo prema kraju te epidemije. E, kao što znate, riječ je o zoni koja, u kojoj se vodi građanski rat, tako da tamo svi problemi vezani uz sigurnost mogu onda dovesti i do pogoršanja situacije sa ebolom. Mm, tako da, eto, nije još gotovo, ali izgleda da se situacija ipak smiruje. Što se tiče aktivnosti, E, za zabranu e, nezakonitog uvaza divljači. Na to vam nažalost ne mogu odgovoriti. To definitivno nije u našem području e, rada i stvarno vam ne znam na to odgovoriti. Kao što ste i sami rekli, to je pitanje za EFSU i za Europsku komisiju. A što se tiče Irske, moram priznati da ne znam što se dogodilo s tim avionom. ali ali nisam baš sigurna da su putnike jednostavno pustili da odu kamo god su htjeli. Sigurna sam da uh, su zadržani mm, kontakti u slučaju da im je potrebno proslijediti još neke informacije. A što se tiče ažuriranja web stranice, te kako su uh, upravljali tim informacijama, to je nešto o čemu odlučuju nacionalna nadležna tijela. Mi i možemo uh, učiniti dostupnima naše informacije, naše podatke koje imamo i mi zapravo i imamo na raspolaganju još od 2013. jedan uh, mehanizam za prekograničnu uh, razmjenu informacija. Putem tog mehanizma zemlje razmjenjuju informacije o tome što rade, koje mjere provode, i dobili smo jako puno informacija o tome što su zemlje već provele. Ne mogu se sada sjetiti što je točno bilo s Irskom, ali sigurna sam da su e, sigurno proveli mjere kako bi e, obavijestili građane. I ja mislim da je to bilo sve. Ja se nadam da sam odgovorila na sva vaša pitanja. Hvala vam, evo 8 minuta. Čestitam, da li da nastavim? A za zaključak dat ću riječ našim predstavnicima u vašem upravnom odboru, gospodin Kuković i gospođa Kopan. Svako će dobiti dvije e, minute. Pardon, gospođa Kuković. Hvala vam, e, gospođo, što ste došli na ovu razmjenu mišljenja i hvala vam na izlaganju. Ja bih htjela reći dvije stvari. Dodatne, dodatni prijedlozi u novom prijedlogu ECDC-a i onda još jednu, e, još nekoliko riječi o tome, o meni, kako mi radimo kao zastup predstavnici Europskog parlamenta. Šteta je što europski građani ne znaju za e, sve sve agencije koje, e, ima, e, koje imaju europske institucije i što one rade. ECDC bi trebao bolje komunicirati sa građanima i imati bliski odnos sa građanima. To se naravno može postići putem više jezičnosti a moram reći da su dokumenti ECDC-a dostupni samo na engleskom. Građani bi trebali imati mogućnost čitati e, tekstove koje objavljujete na svojem jeziku, a to se posebice odnosi recimo na starije osobe. Bolja komunikacija sa javnosti mm, bi sigurno bila korisna, korisna u situacijama poput ove koju imamo danas kad je izbio dakle virus. E, to bi onda povećalo i povjerenje građana u e, institucije i u e, tijela i agencije Europske unije, a to je, stvarno jako važno danas. Druga stvar koju sam htjela spomenuti se odnosi na pravila komunikacije između Envija i nas u upravnom odboru ECDC-a. ja sam zajedno s Kopačom, gospođom Kopač u dakle, nadzornom odboru. E, to radimo besplatno, ne primamo nikakve naknade. A mi kao zastupnici Europskog parlamenta sa informacijama koje dobivamo od ECDC-a i s onim informacijama koja imam iz odbora. E, jasno mi je da zapravo nedostaje jedan jasan sustav pravila i sustav povratnih informacija. Ako bismo unaprijedili tu komunikaciju, mislim da bismo popravili povjerenje, zadovoljstvo i e, osjećaj sigurnosti koje bismo postigli kod europskih građana. Hvala vam. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Kao prvo, dajte mi da kažem da se u potpunosti slažem s onime što je rekla moja kolegica Kuković, zato što je vrlo važno da široka javnost bude uključena u raspravu o zdravstvenim pitanjima. Dopustite mi da samo kažem da što se mene tiče ECDC organizacija koja ima sposobnost da se prilagodi određenim prijetnjama i koja se može transformirati. I mi to vidimo svaki put iznova. I mislim da je e, i slučaj koronavirusa jedan takav slučaj. Agencija ima mnoštvo različitih aktivnosti, ali po mom iskustvu iz proteklih četiri godine koje sam provela tamo, imamo dva dvije glavne teme koje nas zabrinjavaju, to je antimikrobna otpornost i okljevanje od cijepljenja. To je nešto što je trajno i što je konstantno prisutno u Europi. I to su i središnje teme ECDC-a. Osobno rečeno bih rado da je Europski parlament mnogo angažiraniji i da je mnogo upućeniji e, u razvoje e, unutar organizacije DC-a i u rad te organizacije. Gospođa Kuković i ja kao predstavnice Europskog parlamenta smo pokušali povezati upravni odbor sa razvojima e, u Europskom parlamentu, a posebice u odboru Envi nakon zadnjih europskih izbora. I htjela bih zahvaliti gospođi Kopčinski na interesu i što je spremna uvijek komunicirati s nama. Ali mi smatramo da možemo učiniti više za europske građane. A kako možemo povezati se bolje sa odborom Envi i sa širom europskom javnošću? Mislim da je to upravo veliki izazov za ECDC, ali isto tako i za odbor Envi. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Što je sa prijevodima za ECDC? Hvala objem govornicama. Imali smo već mnogo puta tu raspravu e, unutar cdc a i na razini upravnog odbora i postoji veliko razilaženje u mišljenjima. Zato što nekoliko članova upravnog odbora ne žele da izravno komuniciramo s javnošću. To je jedna stvar. Mi smatramo da smo pomalo između to dvoje. A što se tiče prijevoda, točno je Većina naših dokumenata objavljuju se samo na engleskom jeziku. Mi o tome razmišljamo. Htjeli bi barem izvršne sažetke svih naših izvješća prevoditi na sve službene jezike. Jer trenutno ti dokumenti koje radimo na temu koronavirusa, da ih prevodimo i da onda zaprimimo prijevod na sve službene jezike, to bi trajalo toliko dugo da bismo ih odmah morali ponovno krenuti ažurirati. I u toj fazi razvoja neke bolesti svakako prevođenje dokumenata nije moguće napraviti, to nije mogućnost. Pokušali smo sa strojnim prijevodima, ali sa ovakvim tehničkim dokumentima to jednostavno za sad nije moguće, to bi se moglo promijeniti. Želim zahvaliti Sofiji Mariji Eleni zaista zato što one donose k nama mišljenja Europskog parlamenta, govore nam o tome što radi Europski parlament u upravnom odboru oni to doista rade izvrsno. Hvala vam. Hvala i vama. Uh, za dva tjedna ćemo imati povjerenika za zdravstvena pitanja ovdje s nama, to je povjerenicu. I ako dođe do novih razvoja po pitanju koronavirusa, Eto, da, točno to što ste rekli. Onda ćemo vas nakon toga ponovno pozvati ako to bude potrebno. Hvala vam. So, um... As I said earlier, uh, we are not going to... Kao što sam već rekao ranije, nećemo glasati danas, glasovat ćemo u Strasburu, kada ćemo znati novi sastav odbora ENVI, kada ćemo ga službeno i usvojiti. Prije, prije nego što prijeđemo na prigovore, samo jedna službena obavijest o preporukama koordinatora od 20. siječnja moramo provjeriti da nitko nema nikakvih e, prigovora vezanih uz odluke i preporuke koordinatora. Ne, onda ih možemo službeno usvojiti. Prelazimo onda sada na ovaj zahtjev vezan uz e, prigovor e, na odluku o neodobravanju ekstrakta propolisa i dajem riječ gospođi Brunar iz IDEA. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, ja ovdje predstavljam prigovor moje kolegice Joël Melan eh, koja ima druge obveze i koja se ispričava što ne može... Molim vas da napustite prostoriju, samo trenutak. Upravo kako biste vi, kako bismo vas mogli bolje čuti. Gospođo direktorice, mogu li vas zamoliti da zapustite dvoranu? Hvala vam lijepa. Moje isprike, izvolite, nastavite. E, hvala, gospodine predsjedniče. Kao što sam e, rekla, ovdje predstavljam prigovor kolegice Joel Melan, koja ima druge obveze i koja se ispričava što ne može osobno predstaviti svoj dokument. Pokušat ću podjeti na najbolji način na one točke koji se tiču naše argumentacije, pitanje ove nesvatljive odluke komisije, dakle da se ne odobri ekstrakt propolis kao osnovna tvar. E, kao prvo, e, propolis je prirodna stvar koje pčele prikupljaju, a znamo da su to životinje koje proizvode hranu, da imaju taj e, status. Imamo mnogobrojne e, pozitivne prednosti propolisa za pčelinjake i za pčele i to smo već mogli pokazati u okviru rigoroznih znanstvenih istraživanja. Isto tako se e, u najrazličitim oblicima taj ta tvar već konzumira kao dodatak prehrani. E, može biti u jednoj vodnoj otopini ili u alkoholnoj otopini i e, tako primjer se ublažava e, grlobolju i to može naći u svim e, dobrim ljekanama u Briselu. Što znači da ispunjava kriterije sigurnosti za ljudsku upotrebu. To morate imati na umu za e, nastavak. Dakle, propolis je odobren za ljudsku konzumaciju. Kao treće, Europska komisija govori o EFSI i o rizicima, e, potencijalnim rizicima o alergije. Postoji i e, neke primjere vezane uz endokrinu disruptivnost i e, uz druge aspekte, a to nam se čini na neki način kao farsa Europske komisije. Jer imamo slične odluke koje idu u drugačijem smjeru o osnovnim tvarima. Zašto se primjerice dopušta glifozat na razdoblju od 10 godina kada znamo da je najvjerojatnije kancerogena tvar? A kod propolisa se govori kao da to nije dodatak prehrani. Treba isto tako reći da je odobrenje propolisa kao osnovne tvari nešto što se trenutno e, tiče samo onih biljaka čija se kore ili kože ne jede. Dakle, e, ljudi neće doći u doticaj sa tom tvari. Zatim isto tako imamo i slučaj sličan kao i sa Vitisom Viniferom, gdje e, komisija već po drugi put e, prepriječuje put za stavljanje na tržište pesticida sa niskom razinom rizika i pitamo se može li Europska komisija dati doista odgovorne održive mogućnosti našim poljoprivrednicima. Za kraj, dragi kolege, htjela bih vas zamoliti da u velikom mjeri podržite ovaj prigovor i da zajedno, neovisno političkim razlikama, ispravimo ovu anomaliju. Hvala vam. Hvala vam. Riječ ću dati sada klubima zastupnika. Gospodin Mazeli su ime PPA je prvi. Hvala vam. S ovim prigovorom se pozivamo na argument zdravog razuma da ako se populist može koristiti kao lijek i u nekim drugim područjima, da je to onda bezazlena tvar e, i e, na drugim područjima. No, e, EFSA koja od 2013. godine prema Europskoj komisiji pruža zdravstvenu potvrdu za provjerom prijava vezanih uz osnovnu tvar je u svom mišljenju rekla da je ekstrakt propolisa nešto što izaziva e, negativne reakcije na koži i da se ekstrakt propolisa ne bi trebao koristiti kao fungicid ili baktericid u e, pesticidima e, na voći sa nejestivom kožom. U mišljenju EFSE nema dovoljno argumenata da vidimo koliko je doista genotoksični potencijal populisa ili potencijal vezan uz endokrinu disruptivnost. I nismo mogli vidjeti koji su točno rizici za potrošače. U mišljenju e, su rekli da se svi ti rizici ne mogu trenutno ukloniti. Ja mislim da bi se znanstveni dokaze trebali poštivati, da bi se tvarima trebalo dati odobrenje samo ako je nesumnjivo tako da ta tvar nije genotoksična i da ne utječe na endokrini sustav. I stoga ja ne podržavam ovaj prigovor. Hvala ime socijaldemokrata. Nemamo nijednog govornika osim ako se želi Vazine želi prebaciti u socijaldemokrate, ne. Znači nitko. Onda u ime kluba Vinju. Hvala vam gospodine predsjedniče. Kad koordinator mora odgovarati na ovakva pitanja, to je sudbina koordinatora, mislim da se ovdje radi o nesporazumu. U dokumentima vrlo jasno stoji da je propolis prirodna tvar koja bi trebala biti utopiva u vodi. A u ovom slučaju to nije ono što imamo pred sobom. Pred sobom imamo nešto gdje se propolis koristi u etanolu. Takva je ta otopina. I stoga je ovaj slučaj drugačiji i zbog toga ne podržavamo prigovor. Hvala. Hvala u ime zelenih. Gospođa Paulus. Hvala vam gospodine predsjedniče. Mislim da bismo se trebali oslanjati na znanost. Dakle, ako postoji službena obveza da neka tvar ispuni određene kriterije, određene uvjete i studija da se odobri takva tvar, onda ne bismo trebali raspraviti o tome je li ta tvar prirodnog ili sintetičkog porijekla, već bismo se trebali jednostavno pridržavati onoga što nam kažu znanstvenici. A ako proizvođač e, tog proizvoda ne može podastati drugačije studije, proizvod se ne može odobriti i stoga mi nećemo podržati ovaj prigovor gospodin Vandra u ime ecr Da, hvala, ni mi nećemo podržati ovaj prigovor. Većinom zbog činjenice što kada govorimo o ekstraktu propolisa, raspoložive informacije nisu bile dostatne za komisiju da zaključi da ta tvar ispunjava kriterije za odobrenje iz članka 23 uredbe o proizvodima za zaštitu bilja. Ali istodobno, da budemo jasni, ova odluka ne sprečava podnošenje prijave za odobrenje ekstrakta propolisa kao regulatornu aktivnu tvar ili kao aktivnu tvar sa niskom stopom rizika u skladu sa člankom 7 sedmim iz te iste uredbe. U sažetku, budući da se ovaj postupak obavio prema članku 23, mi nećemo podržati ovaj prigovor, ali eto, postoji ta mogućnost za budućnost, jer mi volimo propolis. Hvala, gospođa Hazekamp. Hvala vam pčele su doista izvanredne životinje koje bismo trebali zaštititi. Oni oprašuju cvijeće, proizvode med i naravno isto tako koriste i propolis primjerice kako bi zaštitili svoja e, gnjezda. Ljudi isto tako koriste propolis, primjerice kod e, zacijeljivanja rana. Ja razumijem koja je ideja iza ovog prigovora htjelo, bi se koristiti propolis kako zaštitu bilja, kako bi se sve to olakšano odvijalo, budući da se propolis može kupiti u ljekarnama, zašto ne bismo koristili tu istu tvari kao sredstvo za zaštitu bilja, ali trebali bismo biti oprezni kod tog postupka, ne bi trebali zaljetati. U Nizozemskoj smo već vidjeli kako tvari sa niskim rizikom mogu imati e, velik utjecaj na okoliš. Primjerice, odsad može biti e, štetan za e, vodene životinje, a i za pčele. I stoga mislim da bismo trebali prvo ispitati sve takve tvari, a naravno to se ne bi trebalo odvijati kao eksperimenti na životinjama. Ako EFSA kaže da nemamo dovoljno podataka s kojima bismo doista mogli isključiti ozbiljne rizike, onda je jednostavno tako da tu tvar ne bismo trebali dopustiti. Isto tako bismo se trebali postaviti pitanje bismo li doista trebali krasti od pčela propolis, jer su pčele već e, izuzetno ugrožene životinje i zbog toga ćemo biti protiv ovog prigovora. Hvala. Gospodin Berenc u ime glavne uprave za zdravlje. Hvala vam gospodine predsjedniče. Mislim da mogu biti dosta kratak u intervenciji jer svi govornici koji su uslijedili nakon uh, ulagatelja uh, prigovora su zapravo rekli ono što sam ja htio reći. Tu se radi o odobrenju uh, te tvari kao osnovna tvar, a to je vrlo posebna kategorija aktivnih tvari u e, uredbi o e, proizvodima za zaštitu bilja tu nemamo vremenskih ograničenja i nije potrebno niti e, odobrenje na razini država članica. Dakle, ti proizvodi se odmah nakon davanja odobrenja mogu koristiti u svrhu zaštite bilja i zbog toga imamo taj zahtjev iz uredbe za proizvođače koji je izuzetno visok i jedna od tih zahtjeva je taj da ne smijemo imati nikakvih razloga za zabrinutost. A ekstrakt propolisa prema onome što je sam podnositelj zahtjeva rekao je tvar koja e, podržava kožu i zbog toga to je izvoz zabrinutosti i ne možemo e, tu tvar tu, toj tvari dati odobenje kao osnovnu tvar prema toj uredbi. Govori se o tradicionalnoj medicini, ali to nije usporedivo zato što se tu radi o e, oralnom uzimanju, a tu se radi o kontaktu sa kožom. To se posebice tiče voća koje treba uguliti. 2010. godine je panel EFSE odlučio da ne postoje dosadne informacije s kojima bismo mogli e, uspostaviti neku vezu između konzumacije propolisa i onoga što se tvrdi da e, onih pozitivnih utjecaja na zdravlje o kojima se govori. Ovdje, kao što je gospodin Vonda rekao, se radi o ekstraktu propolisa kao osnovnoj tvari. Naravno da se može e, govoriti o tome da se da odobrenje propolisu kao e, aktivnoj tvari sa niskim rizikom e, ako se naravno pokaže da ta tvar nije genotoksična ili da nije endokrini disruptor jer to bi onda ponovno e, negativno se odrazilo na davanje odobrenja za aktivnu tvar. U redu, ovo je vrlo jasno i glasat ćemo ili 13. ili 18. veljače, u svakom slučaju veljači. Onda možemo prijeći na uobičajene sumnjice, to je prigovor na genetski modificirane organizme. Možemo krenuti sa timesom, ali mec nije ovdje, ne je. Ah, so let's... No problem. U redu, nema problema. Yeah, it's your time to, to present... <laughs> da, na vama je da nam predstavite prigovor. Vaš je trenutak došao. <laughs> so, uh, so production is a key driver, as I said already, uh, Proizvođač je Ovo je nešto što jako uništava kulture u Južnoj Americi, a gotovo sva proizvodnja uh, soje tamo je genetski modificirana. Onda su te tvari otporne na glifozat i na druge, zbog toga se jako šire u već ugroženim ekosustavima. I stoga je jasno da velika mogućnost uvoza soje za stvaranje sočne hrane e, izričito, izravno utječe na to narušenje ekosustava u inozemstvu. Ako doista želimo biti predvodnici što se tiče borbe protiv deforestacije i gubitka bioraznolikosti, onda moramo započeti od toga da dovodimo u pitanje taj apsurdni sustav. I stoga je moje pitanje opet sljedeće. Hoće li Europska komisija e, uključiti uvoz e, soje posebice u e, procjenu o utjecaju na učinak, na okoliš posebice uzimajući u obzir ocjenu rizika i činjenicu da ne postoji jasna većina za davanje odobrenja kada se radi o državnom članicama i stoga me zanima zašto komisija i dalje dopušta genetski modificirane organizme za uvoz i prepoznaje Europska komisija hitnu potrebu da se smanji e, ljudska konzumacija i proizvodnja mesa i mliječnih proizvoda. Mi naime tražimo da se lokalna, lokalne proteinske biljke uključe u strategiju e, od polja do slova kao što smo i očekivali. Uh, so, I will give the floor to the da ću riječ pučanima i onda ostalima po redosljedu. Gospođa Poufjard. Hvala, želim na početku reći da smo dali pozitivno mišljenje jer ništa ne naznačuje da su usjevi štetniji od konvencionalnih usjeva i zbog to je savjet koji je komisija poslušala. Mogu također istaknuti da nije održano glasovanje u kojoj bi zemlje članice glasovale protiv, GMO usjeva i prema procjenama je proizvod siguran i trebali bismo onda vjerovati znanstvenim savjetima. No, komisija čini se da možda prekoračuje granice svojih ovlasti, tako da bih pozvala sve kolege da glasuju protiv. da se u ime SID-a? Nadam se da ćemo dobiti jasnu većinu, bez obzira na to da je riječ u ovom slučaju o tome da je riječ o GMO soja proizvodima i to dovodi da također upotrebe različitih osoba i zato me se pitam zašto je dana od dozvola i također bolje rečeno, kada je riječ o ovom e, mišljenju EFSE, odbor e, zemalja članica nije dao mišljenje, tako da većina to nije poduprla, čak i u prizivnom odboru ih siječnja ove godine nije ostvarena većina, tako da nije doneseno mišljenje. Dakle, ako želimo imati jedan demokratski proces odlučivanja, Ne možemo dozvoliti da komisija daje odobrenja takvim proizvodima bez zemalja članica. Parlament je donio rezolucije o plasiranju na tržište GMO proizvoda i komisija to nastavlja s takvom praksom, iako je gospođa von der Leyen najavila da će u budućnosti voditi računa o odlukama parlamenta. Hvala. Predstavnik Kluba Da, opet govorimo o GMO proizvodima i siguran sam da ćemo o tome i dalje razgovarati u budućnosti u nekim dimenzijama, ali trebamo biti e, konstruktivni, ne trebamo biti emotivni u razmatranju ovih pitanja. trebamo e, sagledati koristi, štete, rizike i također uvažiti i postojanje novih e, tehnologija, novih tehnika uzgoja, dakle znanost ne stoji nego se stalno razvija, stalno napreduje. Ako strogo znanstveno pristupimo ovom pitanju, pa možda će neki zastupnici reći da im se ne sviđaju GMO organizmi kao takvi, tako da se služe ovim instrumentom ulaganja prigovora na neke odluke komisije i govore da je ona prekoračila ovlasti, ali to nije tako. Ako želimo učiniti nešto, onda bismo trebali promijeniti zakonodavstvo, što bi bilo konstruktivnije rješenje. Nema smisla imati 550 prigovora, ovo je zlouporaba ovog instrumenta i zapravo okrivljujemo komisiju stoga što radi svoj posao i okrivljujemo i EFSU što radi svoj posao. Dakle, mislim da kao političari to ne smijemo nastaviti činiti i da trebamo imati bolji uvid u ono što želimo, a to je donošenje odgovarajućeg zakonodavstva. Hvala. Nema prisutnih u ime IDEA, u ime ECR-a, gospodin Bondra. Opet. Da, ovdje se protivimo prigovoru i to iz dva razloga. S obzirom na sadržaj, dosta aktivista poziva političare da slušaju znanosti i to i činimo. Dakle, slušamo znanstvenike, a ne ideologe. Drugo, iz postupovnih e, razloga moram reći da smo imali već osam prigovora u ovom sazivu, ako ne griješim. I mi smatramo da e, ovo ne zaslužuje prigovor u okviru komitologije, ne zadovoljava kriterije iz postupka komitologije komisija nije prekoračila svoje provedbene ovlasti. Osim toga, nacrt provedbenih mjera je u skladu sa zakonodavnim postupkom koji je definiran u temeljnom aktu. Stalno podnošenje prigovora na rezolucije koje nisu u skladu s propisima smatramo da potkopava naše demokratsko pravo parlamentaraca kada je riječ o razmatranju sekundarnog zakonodavstva i iz navedenih razloga ovaj tekst nećemo podržati. U redu. Suža Hazakam po ime Hvala, gospodine predsjedniče. Ovaj parlament je u šest godina osvorio 43 rezolucije o GMO proizvodima, a ovo je 44. govori se o soji koja je otporna na glifosinat i glifosat, a to su tvari koje simboliziraju destruktivnu poljoprivrednu industriju. Glifosat je najvjerojatnije kancerogen, glifosinat je zabranjen jer je toksičan po reproduktivne organe, a obe tvari uništavaju bioraznolikost. Dakle, pozivam komisiju da blokira ova odobrenja. Nema smisla davati odobrenja jer nemamo kvalificiranu većinu zemalja članica u članku šestom stavku trećem postoji mogućnost da se ne dopusti odobrenje pri nepostojanju kvalificiranje e, većine. Komisija je također predvidjela u postupku mogućnost da zemlje članice zabrane GMO za koje je odobrenje komisija izdala. I osim toga, prema komisiji ona želi poboljšati postupak komitologije, što je u redu, ali to neće dati rezultate ako komisija bude izdavala i dalje odobrenja za GMO proizvode koje nitko ne želi. Čak niti kada ih zemlje članice mogu zabraniti. Osim toga, komisija opterećuje parlament i zemlje članice dodatnim zadacima, a Monsanto i drugim velikim poduzećima daje povoda pokretanju sporova koji će trajati godinama, sporova protiv zemalja članica. Evo, nadam se da komisija više neće izdavati takva odobrenja. Na redu dajem riječ komisiji. Hvala. Gospodine predsjedniče, evo pozorno sam saslušala sve zastupnike i želim istaknuti, kao što su rekli već mnogi zastupnici, da smo se pridržavali cijelog postupka i poštovali smo provedbene ovlasti koje su nam dodijelili parlament i vijeće. Nadalje, želim eh, podsjetiti na to da su zemlje članice, jako nisu glasovale za, nisu glasovale niti protiv i one uvoze sve ove GMO proizvode na svoj nacionalni teritorij. Zašto? Zato jer postoji velika potražnja za eh, GMO krmivom u Europskoj uniji, tako da trebamo odgovoriti na tu potražnju i osim toga GMO proizvodi su sigurni. Također e, proveli smo sveobuhvatnu procjenu rizika i ne možemo reći da su GMO proizvodi nesigurni. Istina je, ispravno je da na samom odboru i na prizivnom odboru e, zemlje članice ne daju mišljenja, ali opet ne glasaju niti za, niti protiv. Dakle, nema mišljenja. Stoga komisija nema razloga ne dati odobrenja jer imamo pozitivno mišljenje EFSE. Također nema uopće nikakvih e, razloga osim i sigurnosti da komisija poduzme nešto, a osim toga i pridržavamo se međunarodnih sporazuma koji su navedeni u rezoluciji, ali bilo koji individualni akt koji odobrava određeni proizvod za e, plasman na tržište EU ne može e, biti u neskladu sa međunarodnim sporazumima. Dakle, moramo se temeljiti na međunarodne e, sporazume, ali ne odbijanjem pojedinih e, proizvoda koji se smatraju sigurni u skladu sa zakonodavstvom. Također e, uvozimo iz Južne Amerike, ali uvozimo iz SAD-a, iz Kanade. Dakle, moramo biti vrlo oprezni u vezi sa pitanjem deforestacije, krčenja šuma koje je vrlo ozbiljno i znate da je u tom smislu komisija predložila poseban okvir za suzbijanje deforestacije. Moramo raditi na tome, ali ne tako što ćemo odbijati odobrenje GMO koji se može uvesti iz neke treće zemlje i koji se ne uzgaja nužno na području koje je zahvaćeno krčenjem. Moramo biti dosljedni i učinkoviti jer odbijanjem odobrenja GMO proizvodu nećemo biti učinkoviti, osim toga ćemo kršiti zakon. Dakle, u zaključku nema pravnih niti drugih razloga da e, se povuče nacrt odobrenja jer se ono temelji na mišljenju EFSE. Znam da zvučim dosadno, ali moram jer su to naši pravni argumenti koji ističu da smo u skladu sa preuzetim obvezama Europske unije sukladno međunarodnim sporazumima, to ozbiljno shvaćamo, ali e, nemojte tražiti od nas povlačenje odobrenja. E, pravo nadzora se e, ograničuje na provedbene ovlasti, kao što znate, a mi smo te ovlasti poštovali. Hvala vam lijepa. Hvala. U redu glasat ćemo o prigovoru 13. veljače. I ako se ona usvoje, onda će prijeći na plenarnu. Sljedeći sastanak će biti u Strasburu 13. veljače i danas smo završili. Hvala vam.